Good afternoon, ladies and gentlemen. May I ask you to take your seats? Dobar dan, dame i gospode. Da molim vas da zauzmete svoja mjesta kako bismo mogli započeti s e, drugim dijelom našeg današnjeg sastanka. Thank you. Thank you very much. I... Hvala vam. E, otvaram drugi dio današnjeg sastanka odbora Regi. 24. je siječnja. Glavna točka dnevnog reda je razmjena mišljenja s gospodinom Tomislavom Dončevom, potpredsjednikom vlade nadležnim za fondove Europske unije i gospodarsku politiku. On je i predsjednik Vijeća Europske unije a tema su prioriteti bugarskog predsjedništva. Možete zamisliti e, koliko mi je zadovoljstvo kao državljanki Bugarke e, zaželjeti dobrodošlicu potpredsjedniku bugarske vlade da nam nešto kaže o prioritetima bugarskog predsjedništva i to u području kohezijske politike i u području ekonomskog razvoja. E, stoga dobrodošli gospodine Dončev. Moram reći da sam doista jako sretna što ste danas s nama. Radit ćemo kao i obično. Prvo ćemo dati riječ gospodinu Dončevu kako bi predstavio prioritete bugarskog predsjedništva. Potom ćemo imati priliku za razmjenu mišljenja. imat ćete mogućnost postavljati pitanja. Najprije ćemo čuti pitanja koordinatora e, klubova zastupnika. Nećemo više duljiti, gospodine Dončev, izvolite. Chair. Gospođo predsjedavajuća, uvaženi europarlamentarci, govorit ću bugarskim jezikom i to ne samo zato što bolje govorim bugarski nego engleski, već i zato da bih vam dao priliku da čujete prekrasnu melodiju našeg jezika. Isto tako moramo pokazati da u stanju prevoditi kohezijsku i regionalnu politiku na sve moguće jezike. Stoga vas molim da pripremite svoje slušalice. Uvaženi eurozastupnici, svrha današnjeg saslušanja je da predstavimo prioritete bugarskog predsjedništva, prije svega one koji se odnose na raspravu o budućnosti kohezijske politike. Međutim, htio bih na neki način nadići protokol i protokolarni način rada. Osim kratke prezentacije, htio bih da imamo jednu iskrenu e, raspravu, ne samo o prioritetima našeg predsjedništva i to pogotovo u području kohezijske politike, već i o budućnosti zajedničkog europskog projekta. Jer vjerujem da samo oni koji znaju kamo idu, imaju i budućnost. Kao što sam obećao, ovo su četiri prioriteta bugarskog predsjedništva. Budućnost Europe i mladih, gospodarski rast i socijalna kohezija, to je uvijek aktualno, e, te europska perspektiva i povezanost e, Balkana, Zapadnog Balkana, povezanost i e, na kraju digitalna ekonomija i e, vještine koje će biti potrebne u budućnosti. Time možete vidjeti koji su naši budući izazovi. Ne želim pritom umanjiti važnost drugih izazova koje se odnose na budućnost mladih, vezanih uz digitalno gospodarstvo. I prije svega bih htio naglasiti da postoji jedan konkretni prioritet koji je vezan uz e, perspektivu Zapadnog Balkana. Prije 20 godina na Balkanu su se ratovalo. Ratne rane još nisu zarasle. Tijekom tog vremena svi mi, i Bugari i Europska unija, često su pomagali bespomoćnima i gledali što se zbiva taj scenarij može se izbjeći samo ako damo jasan, jasnu političku perspektivu našim susjedima na Zapadnom Balkanu. Jer kada postoji prosperitet, te kada postoje zajedničke vrijednosti, naše povijesno iskustvo naučilo nas je da tada nema ratova. Zbog e, posebne osjetljivosti tog područja, logično je da Bugarska radi na toj temi. Na, početku bih htio reći nešto o, Bugars, o, o kohezijskoj politici. Htio bih reći da se veselim zanimljivoj raspravi. Svjestan sam da je to kliše u velikoj mjeri. Međutim, mislim da će to dobro opisati bugarsko predsjedništvo E, kao što opisuje kineska poslovica, da Bog da živjeli u zanimljivim vremenima. Postoji niz e, tradicionalnih izazova koji su nam svima dobro poznati, a to je nešto što treba povezati s potrebom približavanja različitih zemalja. A suočeni smo i sa novim, relativno novim prioritetima, a oni su povezani e, s migracijama i sigurnošću. S druge strane, napuštanje u Ujedinjenog kraljevstva pretpostavlja različite vrste novih političkih i ekonomskih izazova. Treba biti svjestan ogromnih rizika. Radi se o gubitku, riziku od gubitka osjećaja da dijelimo zajednički cilj. Podsjećam vas, prije deset godina naši ciljevi bili su da da budemo bolji od naših globalnih rivala, da budemo bolji od njih u području inovacija i istraživanja. Bili smo samouvjereni u natjecanju s drugim zemljama. Sad iskreno moramo priznati da ponekad djelujemo e, poput kriznog centra i da stalno moramo rješavati još jednu novu krizu. Ne želim da Europska unija bude centar za upravljanje krizama. Europska unija se pokazala sposobnom za takvo djelovanje, ali po mome mišljenju uz djelovanje u kriznim situacijama trebamo se zacrtati visoke ciljeve. Vratit ću se na kohezijsku politiku. Ne smijemo zaboraviti da prema brojnim stručnjacima ovo je najuspješnija i naj češće reformirana europska politika o kojoj, koju se najviše i komentira. Istovremeno, prihvaćanje od strane građana te politike nije neambivalentno, nije lišeno dvojbi. Zatim tu je rasprava o sljedećem višegodišnjem financijskom okviru i kohezijskoj politici. A na to otpada trećina europskog proračuna. Trebamo e, biti spremni za izazove pred Europskom unijom. Pritom prije svega mislim na migracije i na sigurnost. Konvergencija između europskih regija je bitna. Europska unija bit će snažna samo ako svi građani od Helsinkija do Atene e, budu imali isti životni standard međutim to nas čeka u dalekoj budućnosti. Jer najsiromašniji su i dalje deset puta siromašniji od najbogatijih. I to prema nekim izračunima. Prema našim izračunima taj jaz može čak biti i veći. Razlika u bogatstvu može biti čak 20 puta. Kohezijska politika bi trebala riješiti te neke nesavršenosti e, zajedničkog tržišta. Ali osim toga, osim konvergencije, na taj način bi se Europa mogla osnažiti, mogla bi postati e, konkurentnija i prihvaćenija od građana. I tu dolazim do svoje prve, prvog razloga za zabrinutost. Naime, radi se o e, širokoj raspravi o našim budućim prioritetima. E, treba započeti e, raspravu o sljedećem e, VFO. Trebamo razmišljati o razdoblju do 2030. godine. Koji su naši zajednički prioriteti? Kako postići održivu konvergenciju? Kako Europska unija može postati globalni igrač? ili ako to spustimo na stručnu, tehničku razinu, postavlja se pitanje koji će biti novi te, tematski ciljevi i načela tematske koncentracije u budućim uredbama. E, pritom mislim na pravni okvir za strukturne investicijske fondove. Bićemo uspješni samo ako ćemo znati kamo idemo. Prema mom iskustvu nije dobro komentirati o proračun, proračun i o distribuciji proračuna ako nismo sigurni koje su naše politike i ciljevi. I stoga, e, dragi zastupnici u Europskom parlamentu, predlažem vam da tijekom rasprave o učinkovitosti da umjesto učinkovitosti korištenja proračuna i programa da govorimo o našim prioritetima ne smijemo zaboraviti da bude, ne smijemo zaboraviti biti vizionari. Drugi razlog za zabrinutost temelji se na činjenici da iz mnogih razloga i to prije svega zbog Brexita moramo e, naučiti kako postići više smanje. Ne možemo, dragi kolege, riješiti problem tako što ćemo samo Dakle, mi ove e, formule moramo pretočiti u konkretne mehanizme i pristupe. Dakle, tu je nekoliko ključnih točaka. Prvo, trebamo investirati samo u sektore s visokom dodanom vrijednošću. Teško da se to može uopće osporiti. Međutim, naše polazište treba se temeljiti na zajedničkom shvaćanju o tome što smatramo visokom dodanom vrijednošću. Drugo, osim ulaganja u takve sektore s visokom dodanom vrijednošću, trebamo razmišljati o ulaganju u reformske sektore koji jamče učinkovitost i djelotvornost svih investicija i e, kohezijska politika bi trebala biti stimulativna, poticajna, treba postati e, motor reformi. Naravno, ako želimo postići više smanje, resursa, onda moramo optimizirati investicijske tokove, a to je vezano uz potrebu za radikalnim pojednostavnjivanjem pravila. Krajem prošle godine na nacionalnoj razini smo analizirali e, razinu kontrole upravljačkih tijela. Rezultati su bili dosta uznemirujući postupci koji uključuju 70 vrsta kontrola su uočeni ili postupci koji uključuju 46 različitih dokumenata od korisnika. Uvjeren sam da to nije e, specifično za jednu zemlju i to se sve događa unatoč našem sustavnom naporu da ne tražimo ono što nije potrebno. To nije zbog nedostatka administrativnog kapaciteta. Puno smo uložili u te ljude. Oni su pokazali e, da posjeduju značajno iskustvo i u nekom trenutku nam revizori mogu reći da je potrebna financijska korekcija ili da su nam propustili neke dokumente. Ako nešto propustimo, čija će to pogreška biti i to stvara poteškoće i za korisnike i za nadležne strukture. Stoga mislim da nam je potrebna revolucija u nekim područjima. Ja dolazim iz istočne Europe i mi smo doista jako oprezni. Ako nam je potrebna revolucija, to je da bismo pojednostavnili pravila. Možemo postići pravo pojednostavljenje samo ako budemo dovoljno hrabri i ako promijenimo iskus, e, pristup e, ne smijemo se više fiksirati na dokumente i trebamo se usredotočiti na rezultate i ciljeve a to pretpostavlja razredu novog, novih vrsta alata koji bi e, trebali služiti za provjeru dokumenata. Nitko ne dovodi u pitanje kvalitetu kontrole ponekad je mm, čvrsta kontrola potrebna, ali mislim da bi ona kontrola prije svega trebala biti ne samo čvrsta, već i pametna. U svakom slučaju trebamo postići više smanje i to bi trebao biti katalizator u ovom procesu. Razdoblje bugarskog predsjedništva Vijećem Europske unije koincidira s e, završnim pripremama komisijnog zakonodavnog prijedloga za novi VFO. Stoga ne smijemo pocijeniti koliki su izazovi u pronalaženju konsenzusa u području stope nacionalnog sufinanciranja za utvrđivanje prioriteta kohezijske politike, a tu su i različite E, teme vezane uz kohezijsku politiku, tu su i kriteriji za nacionalne lokacije i slično. Biće, vodit će se žestoke rasprave o ovim temama, ali tu se trebamo i pitati za početak kakvu politiku želimo voditi nakon 2020. godine. Bilo je to trebala biti politika koja potiče konvergenciju i dijeljenje zajedničkih vrijednosti. Trebamo li se usredotočiti na neke regije ili na sve regije? Možemo li mi kao države članice doprinijeti više? To je tema oko koje očekujem žestoku raspravu. A isto tako ne smijemo dopustiti dodatnu marginalizaciju najsiromašnijih regija koji neće imati dodatna, dostatna sredstva da bi zadovoljili zahtjeve za sufinanciranje. To su pitanja koja će e, definirati buduću raspravu i to će biti najveći izazov bugarskog predsjedništva. Ovo će biti pitanja koja ćemo pokrenuti u raspravi o koheziji u Vijeću za opće poslove koji je planiran za 12. travnja i na konferenciji visoke razine u Sofiji koja će se održati 8. lipnja. Dopustite mi da izrazim nadu da će Europski e, parlament biti naš ključni partner u nošenju sa svim ovim izazovima tijekom planiranih rasprava. I na kraju htio bih reći da je Bugarska zemlja koja koja se naziva na različite načine. Mi smo puno postigli tijekom našeg članstva u Europskoj uniji u zadnjih deset godina. Puno smo toga postigli zahvaljujući visokoj razini naše ambicije i zahvaljujući iskustvu kome smo stekli u upravljanju europskim fondovima i mislim prije svega na praktične aspekte. Stoga sam uvjeren da naša sposobnost na temelju svega naučenog um, i to iz pozicije posrednika koji želi doći do kompromisa na ozbiljne izazove, a istovremeno kao moderatori, kao moderator želim da budemo u stanju biti lideri kad god to budemo željeli i da budemo generator svježih ideja jer su nam potrebne nove ideje mi e, na bugarskom govorimo o svježim idejama, a one bi trebale dovesti do novih ideja, do, novih e, rješenja u budućnosti. Hvala vam na nadahnutom govoru. Sada predajem riječ koordinatorima. Gospodin Van Milster, Roje prvi u ime Pučana. Hvala. Dobro, e, kohezija i europska solidarnost su ključni i u tom smislu vam čestitam na programu. Predsjedništvo Europskim vijećem se dugo priprema, a onda se biraju neke ključne stvari za naš rad i rad država članica. Kohezijska politika je jedan od tih prioriteta bez ikakve sumnje. Nakon malteškog predsjedništva onda je dakle uslijedila ministarska konferencija sa zaključcima, zatim je tu bila rasprava u vijeću općih poslova i isto to očekujemo od e, izvješća o budućnosti kohezijske politike, jer zaključci vijeća za opće poslove se potpuno poklapaju s našim raspravama u ovom odboru. E, i prije nego što se predstavi e, VFO e, imat ćemo priliku održati još jedno vijeće za opće poslove. Ne postoji vijeće koje je nadležno isključivo za koheziju, već se time bavi vijeće za opće poslove i nadam se da će ove temeljne stavke ostati na dnevnom redu. slažem se s vašim prioritetima, imam nekoliko komentarija vezanih uz vaše izlaganje. Najprije ste govorili o revoluciji. Dva put ste iskoristili riječ revolucija, tako da sasvim sigurno nisam pogriješio, pogrešno vas čuo. Revolucija se odnosi na način na koji radimo i dajemo i tražimo odgovornost i tu je pitanje balansa važ, važnost. Imate li bilo kakvih e, odgovora u tom smislu? Dakle, postavili ste puno pitanja, pa se postavlja pitanje što će predsjedništvo napraviti da se te stvari ostvare. imam jako puno ideja. Kad dođemo u sljedeću fazu, nakon 2020. godine, možda ćemo imati manje sredstava na raspolaganju za koheziju, za koheziju. možda će države članice morati e, preuzeti veći dio sufinanciranja, možda će imati manje kontrole, pa me zanima tko je tu glavni, tko je e, odgovoran, jer države članice kontroliraju, e, Europska unija kontrolira i tako dalje. Možda će neke stvari slušati, čuti neke stvari koje su revolucionarne. Hoćete li vi preuzeti ove ideje koje se odnose na simplifikaciju ili ćete još korak dalje kad govorite o revoluciji? Dakle, zanima me o kakvoj revoluciji govorite. To je moje prvo pitanje. Drugo, kad je riječ o socijalnom stupu, u svom dokumentu naveli ste da ćete iznijeti prijedloge vezane uz socijalnu Europu i govorili ste o prijedlozima o budućnosti Europskog socijalnog fonda i mi smo odbor za koheziju i mi pratimo kretanja. Europski socijalni fond je dobio veći postotak iz kohezijske politike nego ikad prije. Mi smo raspravljali o postotku od 23 ili 23%, a sada govorimo o 27%. Moj prijedlog je da se sve to treba držati na okupu. Dakle, postoji Europski fond koji se bavi infrastrukturom i Europski socijalni fond. Neki misle da Europski socijalni fond treba biti potpuno po strani. Ja to razumijem, ali tu bismo mogli izgubiti sinergiju i dodatnu dodanu vrijednost. Isto vrijedi na, za upravljanje e, na lokalnoj, regionalnoj i nacionalnoj razini. S time se treba nastaviti. Dakle, rekli ste, jesmo li mi poput kriznog centra? Da, nekad treba upravljati krizama, ali e, ono što je najvažnije je zadržati ono što funkcionira dobro, a to je jako vezano uz našu kohezijsku politiku. Neke stvari dobro funkcioniraju i u tom smislu treba zadržati istru strukturu, uredbu e, o CPR-u. Govorili ste i o e, vidljivosti. Mislim da situacija nije tako loša. Građani vide više od toga što činimo. I na vanjskoj granici tu je gospodarski oporavak i tu možda možete razmišljati i o bolje prezentaciji naših rezultata i u vašoj i u drugim zemljama i to od najniže razine, u lokalnoj zajednici, u gradovima, da se to vidi na infrastrukturi, na cestama i tako dalje. I to treba prezentirati kao zajednički rezultat. To činimo premalo. Ono što ne valja, za to se krivi Europa, a ono što je dobro, e, to se ne spominje kao zajednički rezultat. Mi u Europskom mi u Pučani ćemo imati u lipnju jednu e, izložbu u Europskom parlamentu i tu će, to ćemo iskoristiti za predstavljanje nekih dobrih rezultata. I na kraju bih htio reći da prihvaćamo poziv. E, imat ćemo e, sastanak vezan uz e, VFO, ali u lipnju sadržava važan sastanak i očekujemo da ćete pozvati širu delegaciju našeg odbora da sudjeluje na ovom važnom sastanku, zato što je to taman e, prije predstavljanja uredbi, pretpostavljam, i nakon predstavljanja VFO-a. Čestitam vam, jako smo zadovoljni e, s vašim prioritetima. Hvala. Thank you, Hvala. U ime SND, tko će se javiti za riječ? Gospodin Vesholm, izvolite, imate riječ. Gospodin Vesholm. Zahvaljujem predsjednice. Meni je dakle sada ovdje čast pripala da govorim u ime socijalista. E, evo dopustite da time što ste nas pozvali ministre da stanemo e, na vašu stranu kad govorimo o budućnosti kohezijske politike. Mislim da vam mogu mm, naravno reći da većina parlamenta je prošle godine e, donijela temelje kohizijske politike u, mišljenju na, sam, na vlastitu inicijativu i još jednom upućujem na to jer e, ste vi u vašoj prezentaciji govorili o nekim od tih stvarima. Dakle, nama je posebice važno e, upravo to. Znamo da e, su rasprave u komisiji možda malo problematično ovdje o uključivanju svih regija u budućnosti u kohezijsku politiku. Nadalje poziva se na solidarnost. Solidarnost e, nije samo davati, nego moći i uzimati. I kada i ako e, su bogate e, regije spremne davati više novaca, što je dakle rasprava upravo i u Saznoj Republici Njemačkoj davati više novaca za Europsku uniju, to zapravo u konačnici znači da vidimo i nužnost toga da e, se e, da postoje regije i kod nas koje treba na odgovarajući način podopirati. Dakle, mi e, kao, izb, kao odbori, kao parlament smo više struko to zaključili i stojimo iza toga da u budući sve regije u EU trebaju moći biti podopirane i znajući da kada sljedećih godina dođe do Brexita, zbog čega sam doista žalosno tužna, da ćemo izgubiti 12 do 13 milijardi eura godišnje iz proračuna i e, to su ove zadaće koje ste vi sve naznačili, e, međutim e, zadaće će svakako se još e, i povećavati, a ne smanjivati. Tako da je moguće da će doći i do određene redukcije sredstava, ali dobro primljeno na znanje uz određenu mjeru jer i kohezijska politika postaje, pa, ima puno zadaća s kojima treba izaći na kraj. Evo upravo sada dolazim sa konferencije gradova. Bila sam e, upravo prije dvije godine na, na konferenciji o ovoj temi. Naime, ovo je tema koja je doista hitna jer e, upravo je to tema o kojoj se puno govori, za koju će trebati puno novaca e, pripremiti. Govorili ste i o pojednostavljenju i to također znamo. Znamo da postoje trenutno vrlo komplicirani postupci. Doduše ne u svim zemljama postoje neke zemlje e, gdje to nije tako, gdje se radi e, više o ali u nekim zemljama je doista vrlo teško doći do iznosa ili poticajnih sredstava, pa smo se možda odlučili možda i da krenemo jednim novim putem i da kažemo kao parlament u onim regijama da je to dobro funkcionira, e, ne treba možda toliko e, restriktivno e, dijeliti recimo. A u određenim područjima E, bismo trebali reagirati i fleksibilnije, što znači da e, kada dođe do e, neočekivanih okolnosti, recimo jedna regija koja dobro funkcionira se recimo može potresti nekom prirodnom katastrofom ili nekom možda i ekonomskom katastrofom, da se možda može recimo eventualno jedan dio novaca zadržati kao fleksibilna rezerva, onda vrlo brzo E, ubaciti u te regije kako bi im se pomoglo. Tematska koncentracija, nešto o čemu ste govorili, to je nešto o što smatramo doista dobrim jer mislim da e, je ovo dijeljenje kantom svima jednako e, završilo i da novac treba ići tamo gdje je najviše potrebno i zato treba više o tome razmišljati. Međutim, sve to funkcionira naravno samo ako se može osigurati da posvuda i dalje postoji kohezijska politika. I uz svu dobru volju, a posljednji, prošlog tjedna sam razgovarala sa povjerenikom Oettingerom, znam da on stoji na našoj strani, ali postoji glasovi u komisiji koji su kritički naklonjeni svemu ovome i nama bi doista bila E, kohezija europske politike e, bila model europskog e, doma, doma koji na ovaj način zadržava zajedno se drži na okupu i to je ključni signal koji trebamo dati. To je borba koju trebamo voditi dalje do onog trenutka kada ćemo doista osigurati da će u budućnosti biti sredstava za kohezijsku politiku i svako ko je na našoj strani, a mnogi su sada i drago nam je što i vi kao predsjednik vijeća ste također na našoj strani to može biti samo dobro kako bismo mogli osigurati dobru budućnost. Hvala. Hvala u, ime EKR, er, gospođa Tomašić. U ime EKR er, dozvolite da vam čestitam bugarskom predsjedanju i zaželim uspjeh u sljedećim mjesecima mjesecima u postizanju vaših prioriteta. Naročito pozdravljam vaš prioritet koji se tiče budućnosti Europe i mladih ljudi, gospodarskog rasta i socijalne kohezije. U sljedećim mjesecima ćemo morati surađivati na vrlo važnim dosjejima koji se tiču budućnosti kohezijske politike sa svim ograničenjima s kojima smo suočeni, naročito zbog Brexita. Dakle, možete li nam reći kakvi su vam ciljevi, kakva su vaše razmišljanja o budućnosti mladih ljudi u Europi, kako će te od njih učiniti svoje prioritete. Također, kao što ste rekli, Zapadni Balkan treba jasnu europsku perspektivu i povezanost među zemljama i zemljama članicama. U tom kontekstu željela bih spomenuti važnost strategije za Jadran i e, Jonsko more koja se može koristiti kao vrlo dobra strategija koja može poboljšati situaciju u regiji. Želja bih čuti hoćete li e, implementirati, nastaviti implementirati tu strategiju Također se ispričavam što moram otići na drugi sastanak odbora, e, odbora, ali imam savjetnike koji će mi prenijeti sve vaše odgovore. Puno vam hvala. Hvala gospodin e, Van bogu u ime Alde. Hvala gospodine zamjeniče ministra na naš odbor. Hvala vam na jasnoj prezentaciji. Zaista se slažem s vama kad kažete da je čudno što počinjemo razgovarati o više višegodišnji financijski okvir, a da nismo govorili o političkim prioritetima gdje ćemo biti 2030. godine. Nadam se da ćemo o tome razgovarati, i da ćete sa tim početi prvo, prvo politički prioriteti, a onda proračun jer ako počnemo samo govoriti i fokusirati se o na financije bez postavljanja pitanja i mm, iznalaženja odgovora o tome kamo Europa ide u budućnosti i kakav, kakva će nam biti uloga na globalnoj razini, onda ćemo propustiti našu šansu. Dakle, pozdravljam vaše stajalište o tome. Također ste naglasili potrebu za e, investicijama u strukturne reforme. Imam pitanje, sada imamo dva zakonodavna prijedloga da se ojačaju programi e, za ojačavanje strukturne reforme, to ovisi o budžetu, ali također prijedlog da se države članice e, pripreme za usvajanje eura. Moje pitanje do koje će to mjere za, za vas biti politički prioritet? Napredak u ovim pitanjima, koliko će to biti prioritet? A onda moja kolegica je već naglasila potrebu da se također posveti pažnja urbanoj dimenziji europskih politika E, u posljednje dvije godine smo e, napravili nekoliko tematskih partnerstva. Prvo od njih je sada urodilo akcijskim planom. Kako ćete to integrirati u svoj program? Imate li nekakve specifične zamisli o tome kako napredovati u ovom tematskom strateškom partnerstvu? Također, moj e, kolega Lambert van Mestmorn se uvijek poziva na važne događaje Drago mi je da e, ste nas pozvali. Vjerujem da će i druge kolege se pridružiti tom događaju u e, lipnju. Drago mi je da obraćate pažnju kohezijskoj politici. Moto je da smo zajedno jači i Europa zaista treba daljnju kohezijsku politiku. Hvala u ime GUE, gospodin gospođo predsjedateljice, zadovoljstvo nam je e, ponovno se samo naći nakon naše misije u Sofiji gdje smo mogli vidjeti konkretno ono o čemu nam e, predsjednica našeg odbora stalno govori, a radi se o učinku kohezijske politike na Bugarsku. U ovom ključnom trenutku kada se budućnost europskog proračuna treba tek definirati, nesigurna je, u ovom ključnom trenutku gdje se svi pitamo kakva je budućnost kohezijske politike, sa zadovoljstvom prihvaćamo činjenicu da Bugarska, prijateljica kohezijske politike, predsjedava Vijećem Europske unije. I naravno računamo na vas da promičete koheziju tijekom bugarskog predsjedništva kako biste naglasili e, koristi kohezijske politike, a isto tako i da razbijete predrasude o regionalnoj i kohezijskoj politici i kako biste se pobrinuli da oni koji su protiv kohezije ne prevladaju. Trebamo biti svjesni jedne poteškoće, budući da tražimo od Europske unije da napravi više i bolje smanje sredstava. Potrebno je na neki način nadići tu kontradikciju. Jedan od načina da se to ostvari je putem mogućnosti da Europska unija um, zatraži vlastita sredstva. A svjesni ste sadržaja prijedloga Monti. E, to pitanje se ne predviđa u dokumentu koji ste pripremili za nas, pa me zanima upravo jeste li planirati baviti se tim pitanjem, pitanjem vlastitih sredstava tijekom vašeg predsjedništva. E, vi ste rekli, a to i predsjednik Macron govori, Europska unija ne smije postati e, krizni centar. To je točno Europska unija isto tako ne smije žrtvovati svoju, svoje politike zajednice koje proizlaze iz temeljnih ugovora kako bi reagirala na krize s kojima se suočava. Kohezija, stalno to ponavljam, je obveza. Obveza koja proizlazi iz temeljnih ugovora i to treba imati na umu. Također Dakle, čuo sam što ste rekli vezano uz kontrole. U pravu ste. Potrebno je, potrebno je podnostavniti stvari. No isto tako je točno, ja sam inače član i odbora za proračunski nadzor, činjenica je da u velikom broju europskih zemalja se postoji problem prijevara, problem korupcije i htio bih čuti e, hoće li i to biti jedan od prioriteta vašeg predsjedništva. Znate da kad je riječ o budućnosti kohezijske politike, jako često danas govorimo o uvođenju novih uvjeta. Moj klub, GUE, načelno se protivi uvjetima i prije svega makroekonomskim e, uvjetima. I doista pazimo da države članice ne odustanu od europskih vrijednosti i od vladavine prava. I zanima me kako je vaše stajalište po tom pitanju. I na kraju, znate da je Europska komisija donijela jednu vrlo važnu strategiju koja se odnosi na e, periferne regije. Radi se o novoj takvoj strategiji i Europski parlament je isto tako izglasao izvješće koje se bavi tim regijama i nadamo se da će se i vijeće tijekom bugarskog predsjedništva oglasiti, odnosno očitovati o toj strategiji i nadamo se da će i to biti jedan od prioriteta tijekom bugarskog predsjedništva. Hvala. Hvala. U ime zelenih, tko će se javiti za riječ? Gospodin Škrlec, izvolite, imate riječ. Hvala gospođo predsjedateljice, gospodine Dančev, dobrodošli na ovaj odbor i hvala što ste pridali veliku pažnost ka hezijskoj politici u vašim prioritetima. To je jako pozitivno i možemo vas uvjeriti da je naš, klub spreman podržati Bugarsku u misiji da imamo snažnu kohezijsku politiku nakon 2020. godine. U razgovorima o budućem e, proračunu Europske unije hoće li e, Bugarska e, razmotriti mogućnost da Eh, se tu eh, je jako važna politika o zaštiti okoliša. Moje glavno pitanje je o Krisnagoru. Možete li potvrditi da je eh, projekt izgradnje ceste taj koji će se redizajnirati tako da se ne ošteti bugarska bioraznolikost? I možete li dati ovom odboru uvjere, uvje, e, e, možete li nas uvjerovati da će sve biti u skladu sa zakonom? E, mi moramo smanjiti negativne posljedice po okoliš. Hvala gospođo Demato u ime kluba. Hvala. E, zahvaljujem e, predsjedateljice. Ja bih također zahvalila ministru što je danas ovdje s nama i zaželjiti mu sve najbolje u mm, radu bugarskog predsjedanja. Mm, e, kohezijska politika je vrlo jasno mm, nešto što je u sredini razmišljanja od prve stranice. Što se tiče konferencije o budućnosti e, kohezijske politike, to je jako dobra inicijativa. U lipnju ćemo dobiti prijedloga MMF-a i nadam se da će tu postati nove odredbe o kohezijskoj politici. Više donijet će se nove odluke e, na sljedećem predsjedanju, ali vaše predsjedanje će također biti vrlo važno za dva prijedloga o monetarnoj politici koji su predloženi 6 prosinca. Što se tiče reforme strukturnih fondova i rezervi, mislim da ćemo za vrijeme pregovora. Vaše predsjedanje će e, nastaviti odupirati se nekim opasnim prijedlozima komisije i da ćete biti zajedno s nama i čvrsti u obrani e, načela koja zastupa ovaj odbor. Vidimo da govorite o potrebi da e, postoji stabilnost, solidarnost i sigurnost u EU i ja bih naglasio sve to jer investicijski fondovi se moraju koristiti dobro i u budućnosti moraju se koristiti da, za borbu protiv migracija. To, e, I u Bugarskoj i u moje zemlji postoje e, regije koje zaostaju e, zaostuju i, i, zaista u mnogim zemljama postoje jako veliki pre, pritisci na različite regije koje su pogoršene pritiscima migracije. Stoga moramo se pobrinuti da strukturni fondovi budu dobro raspoređeni kako bi se zaštitile naše regije i kako bismo im pomogli da se bore sa različitim izazovima uključujući migracije s čim se teško nonose. Princip solidarnosti se mora primijetiti i moramo distribuirati migrante u državama članicama pravedno. To do sada nije bilo napravljeno jer poštena raspodjela tereta je ono što bismo trebali poštovati i molim da i vi shvatite da je to jako problematično i nadam se kad budemo govorili o budućim prijedlozima o koheziji i drugim prijedlozima da budemo realistični u našem pristupu i da se vratimo na to načelo koje je epitom solidarnosti koju svi želimo, to moramo prevesti u djelovanje, moramo prevesti sve te riječi u puno konkretnije e, akcije u interesu Europe budućnosti. Govorimo o jedinstvu i diversitetu, ali e, odnosno u prijateljstvu, ali moramo e, biti ujedinjeni i u neprijateljstvima odnosno u e, poteškoćama. Imamo još nekoliko govornika na popisu, e, nastavljat ćemo sa pitanjima, a, onda ćemo zamoliti e, zamjenika ministra da odgovori na sva pitanja. Počinjemo sa gospodinom Papadje Morisom, izvolite imate riječ. Hvala gospođo predsjedateljice. Također bih želio pozdraviti Pozdravljam gospodina Dončeva. Sa zadovoljstvom sam e, slušao svoj govor, prije svega kad je riječ o kohezijskoj politici. Također me zanimalo la vizija bugarskog e, predsjedništva, jer mi imamo isto stajalište. Mislimo da je kohezijska politika nešto što ne smije biti oslabljeno. Zato što ta politika se pokazala efikasnom i pokazala se nužnom. Pogotovo zato što smo zadnjih godina primijetili da se povećavaju regionalne nejednakosti, tako da nam još više treba kohezijska politika nego prije. Pa je moje pitanje sljedeće. Kao bugarsko predsjedništvo, kako vidite ideju pokušaja osiguravanja novih sredstava u novom VFO-u? To je prvo pitanje. A drugo, prije nekoliko tjedana je e, sklopljen važan sporazum i mjesto grčkog premijera i e, bugarskog e, premijera o pokretanju zajedničkog investicijskog plana koji će omogućiti o modernizaciju željezničkih i luč, e, željezničke i lučke infrastrukture. Mislim da je to nešto što je dio kohezijske politike i kao bugarsko predsjedništvo e, želite li osnažiti putem privatnih sredstava i sredstava zajednice ovaj projekt? Hvala. Izvolite, gospodine ministre, imate riječ. Hvala, gospođo predsjedateljice. dozvolite mi da se pridružim čestitkama na vašim prioritetima, naročito onima koje se tiču kohezijske politike. Po mom mišljenju, vi ste vrlo opravdano naglasili ogromne probleme, ogromne razlike između bogatih i siromašnih država i regija. To je problem koji je e, vrlo važan za budućnost Evropske unije kao stabilne zajednice a ne kao mehanizam za upravljanje krizom. U svezi s tim u budućim raspravama e, o razvoju kohezijske politike. Mislite li da je za početak najvažnije usredotočiti se na razumijevanju toga da je to glavni investicijski instrument Europske unije i da e, odista ovdje govorimo o o ponovnom razmatranju E, ulagačkih prioriteta i načina kako te politike provesti u djelo. I u svezi s tim, jedan element koji postoji u nekim dokumentima do komisije, a to je nova strategija e, o industrializaciji, novi naglasi koji se slažu s vašim instrumentima a tiču se e, vodeće uloge Europske e, unije u novoj, e, industrijskoj eri. Ne, neću ići u pojedinosti, ali želio bih zapravo se nadovezati na ono što je rekao kolega Westphal. Europski parlament je u svojoj rezoluciju uz sudjelovanje kolega iz različitih političkih klubova. Ja vjerujem po meni vi možete imati koristi od stajališta koja su velikom većinom usvojena u parlamentu i možete to prevesti u praktične politike. Što se tiče više godišnjeg financijskog okvira, očito je da je osnovno pitanje u tome okviru ono što ste e, vi rekli, a to je da treba postići više smanje. Kolege opravdano predlažu e, raspravu koja treba biti usmjerena na e, pravilne resurse za budućnost Europske unije. Ja mislim da je vaš koncept odnosno revolucija koju ste spomenuli vrlo relevantan ovdje jer govorimo o dubokim promjenama razumijevanja toga kako različite države sudjeluju u financiranju Europske unije. Politika struktur, odnosno um, opravdanog povratka, odnosno da se dobije koliko se dalo, eh, zapravo blokira eh, ideje. Povjerenik Ortega pokušava to poduprijeti argumentima i promjenom udjela e, svota koje sada e, dobivaju institucije a koje su vezane uz vlastite resurse. Pitanje je sada što je sa tim vlastitim resursima, odakle oni dolaze, gdje da ih uzmemo. E, nameti na financijske e, resurse također su vrlo bitni. Velika je zabrinutost u parlamentu u vezano uz to da multinacionalna poduzeća izbjegavaju plaćanje poreza. Ako usvojimo mehanizme koji su bliski revolucionarnim metodama, to bi možda moglo do neke mjere kompenzirati gubitak resursa koji će biti posljedica Brexita. Što se tiče e, provođenja politika u djelu, kao što je rekao gospodin ministar E, postoje zamislio da se spoje fondovi, da se fondovi izvuku iz kohezijske politike. Po mom mišljenju vrlo je važno da se ne e, upropasti nešto što već dobro funkcionira. To ima smisla u svezi sa fondovima. Molim vas recite nam mislite da je izvedivo grupirati financijske instrumente koji se sada koriste pod različitim programima a to je program povezivosti zajedno sa financijskim instrumentima za strateška ulaganja. Takve ideje se čuju, ali moramo ih jako dobro procijeniti jer gospodin Fanistro je spomenuo i rizik, a taj rizik znači da se defokusiranje i zamagljivanje tih politika E, opasno ako pokušamo sve to staviti u istu košaru i konačno je da na alarmantna statistička informacija koja kaže da će na kraju četvrte godine implementacije o e, implementacijskog razdoblja konačno e, isplate biti 20% dok je za vrijeme prethodnog razdoblja ta brojka bila 40%, 40% fondova je isplaćeno to nas e, dovodi do pitanja ex ante procjena i e, odnosno rasprave koja se o tome vodila u vijeću, a radilo se do koje mjere bi se s ovom praksom trebalo nastaviti. Ovo je vrlo akutno pitanje, goruće pitanje. Da li bismo u sljedećem razdoblju trebali nastaviti ovako umjesto da e, prestanemo tako raditi. Hvala vam što ste mi dali šansu. Oprostite što sam možda malo dulje e, govorio, no vi i sve druge kolege razumijete da vam želim sve najbolje u budućnosti i u vašem radu. E, zahvaljujem što ste mi dali riječ. Htio bih zaželjeti sve najbolje bugarskom predsjedništvu. Ja dolazim iz Češke. Mi imamo sličnu viziju e, prioriteta. E, neću ponavljati već postavljena pitanja, ali e, ste spomenuli neke teme koje smatram važnima. Prvo je pitanje proširenja Europske unije. U tom smislu imam pitanje kako će bugarsko predsjedništvo podržati proširenje Europske unije. Govorili ste o Balkanu, cijenim to. E, postavit ću konkretno pitanje. Kako ćete uvjeriti države članice koje su dosta rezervirane, a moja zemlja podržava proširenje? Vi ste govorili o razlozima i to opravdano. Vi ste spomenuli u svom izlaganju da trebamo učiniti više s manje sredstava. Slažem se s vama. To je jedna ekonomska politika, ali ako nema sredstava u Europskoj uniji, gdje ćemo rezati? gdje ćemo ostvariti te rezove. Hvala vam na odgovoru. Thank you very much, Mr. Rope. You have the floor. Gospodin Rope. Hvala gospođo predsjedavajuća, hvala gospodinu zamjeniku premijera što je došao jako mi je bilo drago čuti koji su vaši prioriteti. Drago nam je da ste usvojili najvažnije prioritete. Morat ćemo svi zajedno ih provesti. Brexit je tema koja se odnosi na cjelokupni proračun, a to je jedna puno šira tema. Koje je vaše mišljenje? Hoćemo li u budućnosti morati manje trošiti, imat ćemo manje sredstava na raspolaganju ili upravo suprotno? Hoće li države članice morali, e, morati razmisliti o većem doprinosu kako bismo svi izvukli, korist od toga? rekli ste kad ste govorili o prioritetima da treba razmisliti o tome o većem, većim vlastitim eh, sredstvima. Ali o čemu se zapravo radi? Zahvaljujući kohezijskoj politici hoće li biti manje novca, hoće li biti Dakle, postoje države članice koje su velike, a neke druge su pet puta veće od nekih. Isto tako postoje razlike između glavnog grada i ruralnih područja unutar država članica. Pitamo se hoćemo li zato trebati jedan mehanizam koji bi obvezivao zemlje članice da i unutar država rješavaju ovaj jaz između bogatijih i manje e, bogatijih regija i da ga smanjuju. Naravno da ćemo kad tad um, ujednačiti razinu uh, života između država i granica uh, između država, ali ako će to biti tako između regija, to će voditi do frustracija i uh, migracija. Mislim, govorili smo o Irskoj danas. Sad se tu postavlja pitanje znaju li ljudi uopće o tome? Znaju li ljudi koji E, odlučuju o raspodjeli e, e, europskih sredstava, jesu oni bili uključeni? Mi smo za to da i građani i zajednice budu uključeni u ta pitanja kako bi mogli sudjelovati u odlukama koje se i njih tiču. I morali su također imati mogućnost reći nešto u tim odlukama koje se tiču. I to će voditi do više radnih radnih mjesta i većeg gospodarskog rasta. A to vodi i do sljedećeg pitanja koje još nije riješeno. Naprimjer, često se dobit u e, u manje bogatim regijama, ali oni, on se premješta u bogatije regije e, gdje e, su sjedišta tvrtki e, a regija ne ostaje ništa, samo se iscrpljuje. Dakle, to su rješenja koja moramo tražiti kako bismo mogli e, dobiti ovaj e, e problem e, nekako u kontrolu. I o tome upravo će ovisiti budućnost Europe. Gospodin Novako. E, mislim da ću govoriti bugarski, e, ali dobro slušajući pod pre, e, odnosno zamjenika premijera, ovo je možda zvučilo kao e, skripta za hollywoodski film. Naime, europski projekti i europska hokejska politika ne smije nikoga ostaviti da zaostane. Mi moramo doći do svakoga posuda u bilo kojem trenutku. E, kolega iz mi nedavno rekao da bi se bugarsko predsjedništvo moglo smatrati i kletvom u ovom trenutku. Naime, postoji toliko teških hitnih pitanja koje su pred nama i neki problemi se mogu čak činiti i nerješivim u ovom trenutku. Upravo je to e, odgovornost e, bugarskog predsjedništva. E, taj taj teret treba nositi sa sobom i e, uspinjati se <laughs> na ta brda. Ali vidim ja ovdje i slona u ovoj dvorani, a to je višegodišnji financijski okvir o kojemu će se raspravljati i zatim e, poslije toga e, predlagati nova uredba i njezina provedba. Europska unija je samo onoliko snažna koliko je snažna njezna najslabija zemlja članica. Čujemo ovdje glasove koji podupiru kohezijsku politiku, ali i one koji ne podupiru. Po mojem mišljenju postoje dvije kategorije zemalja. Zemlje koje otvoreno podupiru kohezijsku politiku i one druge. Iako možda ne priznaju da ju <laughs> možda javno podupiruju. kohezijska politika ide na korist ne samo e, zemlji e, korisnici. Jer kada otvaramo Europsku uniju investicijama ne podupiramo samo e, bugarske ili rumunjske projekte isključivo. Stoga financiranje velikih projekata je nešto što je od ključne važnosti. E, postoje neka ekstremna mišljenja da kohezijska politika uključujući izravna plaćanja je nešto što treba smanjivati i nacionalne stope sufinanciranja treba ju rasti, odnosno biti povećane. Ja nikako ne podupiram e, takvu ideju. Neke bi treće zemlje rado investirale u ključne infrastrukturne projekte, postoje strane korporacije. Međutim, oni sa sobom im nose i svoje vlastite interese i uvjetovanosti. I uza sve to a, događa nam se Brexit. jedna zemlja članica sprema se napustiti Europsku uniju. I kada izračunamo njezin doprinos i njezin udio u Europskoj investicijskoj banci, iznos e, postaje odjednom golem, mogao bi postići možda i stotinu milijardi. Stoga je vrlo važna odluka o tome kako će se popuniti ova praznina koja će nastati izlaskom. Veselim se dakle vašem odgovoru na ovo pitanje. To je red na misli i imate samo samišljenici u taj... Mislim, znate kako se kaže braća po oružju. Vjerujem da imate i ljude koji e, dijele ovaj, s vama. To su braća po oružju. U bulgarskoj predstavnosti u taj sfera ćete prije Međutim i ovdje e, imate potporu, imate potporu u ovom domu e, i to brojnu potporu pa vam zahvaljujem na vašoj e, pozornosti. Hvala gospodine Novakov, posljednji govornik ste bili na našem popisu. A sada mi dopustite da kažem riječ ili dvije kao predsjednica ovog odbora. E, u posljednjim godinama odbor e, za regionalni razvoj e, stekao je brojna iskustva koja bi mogla biti vrlo korisna upravo u ovom trenutku kada donosimo odluke o budućnosti kohezijske politike. Imamo nekoliko izvješća na, vlastitu inicijativu o ulozi, o, temeljnim e, sastavnicama, o malim i srednjim tvrtkama, kružnom gospodarstvu, kohezijskoj politici, o teritorijalnom razvoju, urbanim politikama. I sva ta izvješća obuhvaćaju jedan široki niz e, pitanja iz sadaće buduće kohezijske politike. Radili smo na nizu zakonodavnih akata koji nekako e, gledaju prema budućim trendovima kohezijske politike kao što je proračunska fleksibilnost. Održali smo niz rasprava o potpori koju treba dati zemljama članicama pogođenima e, prirodnim katastrofama Raspravili smo o Grčkoj, Cipru, raspravili smo paket Omnibus. Pa je to prvi koji je vodio do stvarnog pojednostavljenja postupaka i poboljšao vidljivost e, kohezijske politike te omogućio sudionicima da koriste na fleksibilan način fondove, ali također i da koriste dio strukturnih fondova koji se odnose na migracijske pritiske. Dakle, kao što sam rekla, male i srednje tvrtke kružnog gospodarstva su važne teme SEM i kohezijsko izvješće uskoro će biti gotovo i izdano i odbor za regionalni razvoj imati će priliku raspravljati o tome i donositi važne odluke. Održali smo niz e, sastanaka s našim kolegama, s odborom regija, sa brojnim europskim udrugama i na brojim sada nabrajam ove sve aktivnosti jer doista vjerujem da zastupnici članovi odbora regiji bi trebali sudjelovati u ključnim inicijativama bugarskog predsjedništva u području kohezijske politike. Možemo dati naše vrijedne doprinose i slažem se sa svim kolegama koji su dali svoju punu podršku e, bugarskim e, prioritetima u području kohezijske politike. Ali evo stati ću ovdje i riječ, e, dati vam riječ da odgovorite na pitanja. Predsjednice, uvaženi zastupnici Europskog parlamenta. E, odlično pitanja su postavljena i pod time mislim da je to dobar temelj za organiziranje vrlo iskrene i otvorene rasprave. Jer recikliranje starih pitanja nije produktivno. I mislim da naš prvi sastanak e, u ovom formatu će dati dobar primjer u ovom pogledu. Pokušati ću odgovoriti detaljno na sva pitanja, iako ako odem baš u toliki detalj morat ćemo ostati ovdje do ponoći. Dobro, pa ću odgovoriti što je detaljnije moguće u tim okvirima. Evo nekoliko komentara o ulozi parlamenta, ulozi komisije, o tome kako vidimo našu suradnju. Kažem, e, dragi kolege, e, jer kolege, jer već ja sam tri pol mjeseca bio za član ovog odbora i neke od vas poznajem iz tog razdoblja. Ali nije bitno razgovaramo li govorimo li o nacionalnim parlamentima ili o Europskom parlamentu. E, to nije samo institucija koja je predstavnička institucija, nego i laboratorij ideja, ideja koje će pokrenuti nova razmišljanja, nove poticaje koji su nam tako hitno potrebni trenutno. Tako da ću zapravo e, biti sretan vidjeti vas u bilo kojem formatu, ne samo e, u protokolarnim okruženjima, nego i u drugim okruženjima, u drugim raspravama u kojima ćete moći dati svoj doprinos. A drugo, a, glede mojeg iskustva sa proračunom kohezijske politike, nekako imam dojam da se stalno brani kohezijska politika, ali mislim da je to kriva formulacija stvari. Mislim da to moramo reformulirati i preurediti ovu zapravo raspravu na taj način da ne branimo kohezijsku politiku jer nitko ju ne želi uništiti ključno pitanje je kako ju poboljšati. Pa mi dopustite da e, izrazim svoje duboko uvjerenje da o ovoj raspravi o višegodišnjem financijskom okviru. Naime, ovo je jedan pokazatelj naše vjere u sebe i u Europu. Kad govorimo o kohezijskoj politici, neki misle da se to nosi na, odnosi na računovodstvene standarde, na prihode, izdatke, na ili možda na milosnju, na dobrotvorne izdatke. Ne, radi se o investicijskom procesu koji kreće od samog e, tržišta ali ima i dodanu vrijednost. Investicije u Europu ili u Europsku uniju i upravo smo to malo prije čuli da smo mi ovdje jedan klub e, ljudi koji e, međusobno dijele ideje. Ne bismo doduše trebali biti zatvoreni klub koji će sam raspravljati o tome, nego moramo osigurati da se nas glas čuje posvuda. To je ključan prioritet moramo iskoristiti apsolutno sve mogućnosti, sve formate za to biti će. E, mnogo pitanja o kohezijskoj politici na sastancima na visokoj razini, konferencijama i posuda kako bismo osigurali raspravu na najviše mogućoj razini i najbolje moguće kvalitete kako će se kako bi se E, doista čuli koji su problemi i koje su potrebe. A naša funkcija biti će dati najbolju moguću preliminarnu analizu mišljenja velikih dionika. Jedno je pitanje bilo postavljeno o tome kako mi vidimo razdoblje nakon 2020. Ako odem sada u detalje, e, to će trajati satima. Ние E, naime, e, moramo sagledati i razdoblje iz kojeg dolazimo. Dolazimo iz jednog cijelog ciklusa problema. E, sjetimo se samo razdoblje sedam do 2013 gdje je planiran ekonomski rast i cvat, a umjesto toga smo imali krizu. Zatim za sljedeće razdoblje planirano je u doba krize proračunskih ograničenja i nadamo se da će sama provedba biti u razdoblju ekonomskog i gospodarskog rasta. Naime, krizu bi trebalo iskoristiti kao lekciju e, koja će nam pomoći da izbjegnemo greške iz prošlosti. Ne možemo učiti samo iz e, krize, moramo slijediti naše ciljeve i naše snove. Jedno zanimljivo i konkretno pitanje odnosilo se na socijalni stup. To je pitanje koje dolazi u pravi trenutak. Na posljedku ljudski kapital, nezaposlenost, zaposlenost, demografska pitanja su nešto što, na što svi misli, mislimo. ICEF socijalni fond, e, i mjere u socijalnom području su ono što je ključno. Da, i informirani smo, pratimo te signale, kao i neke pokuše separatizma u socijalnom e, području. Nadalje, e, doista smatram da e, sredstva iz SF-a nisu jedina sredstva sa socijalnim efektom. Veliki dio investicija ima također izravni socijalni učinak kao investicije iz socijalnog fonda, na primjer. A još jedan ključni argument je da su nam potrebne integrirane politike. Ne možemo e, probleme podijeliti na fondove. Problem A rješavat ćemo iz kohezijskog fonda, problem B iz drugog fonda. Problemi su uvijek integralni i moramo E, se njima pozabaviti sa svim e, interesom zajedničkim također istovremeno. I također znam e, da je doista veliki izazov prilagoditi instrumente kako bismo mogli se pozabaviti jednim problemom i dio financiranja koje treba osigurati iz određenog fonda, a ostatak iz drugog fonda Znam da tijekom bugarskog predsjedanja e, nemamo posebna prava, nego samo posebne obveze. No, vjerujem e, da sve mjere u socijalnom e, području trebaju biti sastavni dio kohezijske politike. Naravno, to su neke od ključnih elemenata kohezijske politike i svakako vjerujem da E, e, e, minimalni gol nije samo preživljavanje kohezijske politike, nego to moramo e, osigurati. niko od države ne treba... Naravno, to nije, to nije nešto što se daje ljudima kao milostinja. To je E, zadaća i obveza pomoći nam da nas usmjere zajedničke vrijednosti. Ovo je argument e, koji e, e, to je argument koji bi trebao svima biti jasan i služi da svi, svim sve nas učini bogatijima i obuhvati sve regije u Europi. Nemojmo zaboraviti da ovo nije politika za periferne regije, za siromašne regije, za regije kojima je potrebna brža kohezija, nego trebamo ciljati više. Inovacije, naglasak na znanju, socijalnoj inkluziji, obrazovanju, to je tipično e, čak i za najbogatije zemlje u Europskoj uniji. E, bilo je jedno pitanje o urbanoj agendi, da. E, na primjer, gradovi kao Frankfurt, e, London prije Brexita, to su bila neka od najbogatijih mjesta na svijetu i neke jesu neka od naj od mjesta na svijetu, ali zar tamo nema, možemo li zajamčiti da tamo nema marginaliziranih ljudi kojima treba pomoći. Kako mislim pokazati građanima da je kohezijska politika dobra ako se primjenjuje samo negdje, a drugdje ne, jer to treba biti paneuropska politika. Barem kao demonstracija ili kao pedagoški alat eh, koji će pokazati kako to funkcionira. Sada pitanje fleksibilnosti. Ako ne iz bilo kojeg drugog razloga, barem iz onoga kojeg sam rekla, rekao e, ranije. Mjere se planiraju u jednom ciklusu, a primjenjaju u drugom ciklusu. Moramo biti dovoljno fleksibilni, no međutim, fleksibilnost ima svoje granice. E, dovoljna fleksibilnost i e, ulaganje novca za ovu krizu ili onu krizu ili ovaj izazov je nešto što nam eh, može zamagliti inicijalni cilj kohezijske politike. Mislim da vama ne moram to objašnjavati, ali cilj eh, kohezijske politike inicijalno bio je način za ukidanje neravnoteže i svakako moramo odgovoriti na nove krize ali ne bi e, smjeli dopustiti da nas kriza zavede na krivi put, odnosno da e, nekim e, problemima treba desetljeće da se riješe. Kada govorimo o revoluciji, sviđa mi se to. A što pak možemo učiniti za pojednostavljenje? Imamo li konkretnih predloga? sve proizlazi iz iskustva. Prvo, potpuna digitalizacija. A nešto što smo učinili, no to ne znači da će papir u potpunosti nestati. To je dobro. Dobro je da će stvari ići brže. Svako djelovanje ili nedjelovanje će također biti sljedivo, također pun pristup podacima, puna kontrola. E, tehnologiju smo utvrdili kao standardizirani trošak e, e, i cijena koje treba utvrditi, a treće, ono što se temelji na našem nacionalnom iskustvu, zapravo ne vidim razloga zašto ne bismo trebali ciljati više na europskoj razini. Zašto ne bismo standardizirali Ehm, recimo javnu nabavu ili dokumentaciju javnoj nabavi. Sve vrste e, javne dokumentacije u javnoj nabavi su zapravo standardizirane i takva standardizacija pomogla bi smanjiti greške i povećati kreativnost a budućnost e, mladih. Vjerojatno od mene očekujete kliše ili barem da ponovim e, koji su nam problemi poznati. Nezaposlenost mladih koji su veliki problem u nekim zemljama članicama. Nije da mnogo pot... Mislim, e, kad govorimo o nezaposlenosti mladih, trebamo e, točnije analizirati uzroke nezaposlenosti mladih. Je li to zbog tržišta ili socijalnih uzroka ili socijalno behavioralnih uzroka i izazova. Mogu подозрителен, kogato jedna grupa govori za probleme na druga bez da je Najbolji način je da ih se uključi u sam proces toga. E, ja sam uvijek sumnjičav o tome kada netko razgovara o jednoj skupini, a ne uključivši ih u tu raspravu o njihovoj budućnosti tebe, te bi rasprave trebale se nastaviti, trebali bismo nastavili trošiti novce u makro i mikroregionalnim strategijama i taj će pristup nam biti koristan pri komentiranju Zapadnog Balkana. Naime, Zapadni Balkan je zapadni dio Dunavske regije, uključeni su u Dunavsku strategiju i druge regije također koje obuhvaća makroekonomska strategija. I zbog toga se promijenilo iskustvo i mentalitet i stvaraju se kapaciteti. Strukturne reforme, e, načelno i konkretno, e, e, imamo promjenu u uredbi 1303 te ideje su uzrokovale razne probleme. Na to želim odgovoriti da je naš cilj postići konsenzus i na taj način e, sam mogao recimo zaobići odgovor na ovo pitanje, neću to učiniti. imam. Potrebne su nam e, iste reforme diljem Europe. Kad govorimo o koheziji i različitosti, mislim u zemljama članicama situacije su znatno različite. Negdje e, neke zemlje su moderne, neke imaju nešto. A, a moje pitanje je zapravo kako i što promijeniti tu? Odnosno, e, kako naći hrabrost i javnu potporu da se to učini? нужда, когато говорим Mislim, to su svakako izazove i kada govorimo o reformama, ključna stvar je da budu dizajnirane na pravi način, da uzmemo uvijek najbolje primjere. No, najveći izazov čini mi se uvijek je steći političku hrabrost za reformu, jer e, političke prakse naravno nisu nimalo tajna tajne, one su poznate. E, Mislim, moraju uvijek uključiti nacionalne e, specifičnosti i u zdravstvu i upravi i o tržištu rada, e, ekonomskom upravljanju. Lokalni političari znaju što treba učiniti. a e, ono što nam je potrebno je javna potreba, ih, javna potpora i hrabrost. A što se tiče prevare i korupcije u sustavu. Nadam se da E, niste shvatili moj poziv na radikalno pojednostavljenje propisa e, kao pokušaj da zametne e, ovo pitanje e, korupcije i prevare. Mislim, tu nema nikakve kontradikcije. Pametna kontrola, kontrola u stvarnom vremenu je ključna опитвайки se, хем bude precizan прецизен, хем da влезе u времето nova strategija za industrializaciju na Evropu. treba biti precizan i istovremeno držati se vremenskih rokova vezano uz novu strategiju. Trebamo dvije stvari. Treba nam industrija sa puno višom dodanom vrijednošću najvažnije su investicije u inovacije, u znanja. Kad govorimo o tome da budemo globalni igrač, e, moramo uzeti u obzir restrikcije u europskoj industriji. Primjerice, tu je trošak radne snage, izvori energije. A kada govorimo o planovima industrializacije širokih razmjera, trebamo istaknuti jednu drugu stvar. Ne smijemo prihvaćati visoku cijenu radne snage, odnosno trebamo dopustiti da ostane na toj razini. I mislim da tu postoji prostor, manevarski prostor. Govoreći o proračunskim prihodima, to je jako važna tema i postaće e, važna zbog Brexita. Ili ćemo imati manji proračun zbog e, gubitka britanskog doprinosa, ili će druge države članice e, povećati svoje doprinose ili i jedno i drugo, kombinacija tih dviju stvari. Svima je poznato kakve su mogućnosti. Kada govorimo o proračunu, mi zapravo pokazujemo koliko općenito vjerujemo u Europu. Do sada smo se uglavnom usredotočavali na financijske učinke Brexita. Moje je mišljenje da je puno važnije govoriti o odnosima između Europske unije i Ujedinjenog kraljevstva u smislu pristupa jedinstvenom tržištu. Mislim da je to puno važnije pitanje od iznosa britanskog doprinosa. Um, u svakom slučaju morat ćemo naći način da to nadoknadimo. E, volio bih da mogu detaljnije govoriti, ali zbog vremenskog ograničenja morat ću stati. Vjerojatno ću imati više prilike da se ponovno sastanemo e, kada ću imati prilike um, odgovarati na druga pitanja. Ovo nije naš zadnji sastanak, sastat ćemo se u Sofiji tijekom e, događanja u organizaciji britanskog, bugarskog predsjedništva. Ja prihvaćam poziv upućen odboru Regi. Hvala na dolasku i na lijepoj raspravi i imat ćemo priliku nastaviti tu raspravu. Želimo vam, želimo bugarskom predsjedništvu puno uspjeha. We continue now Nastavljamo sa sljedećom točkom na dnevnom redu. Izvješće koje je pokrenuo klub zelenih, kohezijska politika i kružno gospodarstvo. Kružno gospodarstvo je politički koncept koji je u suprotnosti s tradicionalnom linarnom ekonomijom, e, a radi se da se prelaz, radi se o tome da se prijeđe na ciklički model koji više postoje okoliš i zdrav, e, inzistira na zdravom korištenju resursa. Kohezijska politika je ključni instrument da bi kručno gospodarstvo zaživjelo u Europskoj uniji i danas imamo priliku razmijeniti mišljenja s našim izvjestiteljem, gospodinom Davorom Škrlecom. E, Daću gospodinu Škrlecu riječ, ali molim da kolege koji žele napustiti dvoranu, da to učine tiho. Okay, it is better now. Evo, sad je bolje. Izvolite, gospodine Škarlac. Thank you very much, Madam Chair. Uh, please allow me to continue my... Zahvaljujem. Dopustite mi da za, sada nastavim na, na hrvatskom. Neće biti dugačak, ali mislim da će biti dobar temelj za našu raspravu. sjednice odbora, drage kolegice i kolege. Hvala vam na pružnoj prilici da vam predstavim svoja razmišljanja i ideje kojima ću se voditi tijekom izrade nacrta ovog izvješća. Kružna ekonomija jedna je od najvažnijih europskih javnih politika koje je komisija predstavila u ovom mandatu. Europski strukturni fondovi jedan su od glavnih temelja za ostvarenje ambicioznih ciljeva. Stoga vjerujem kako ovo izvješće dolazi u pravom trenutku kako bi Odbor za regionalni razvoj pravovremeno analizirao dosadašnje uspjehe kohezijske politike u poticanju prijelaza na novi ekonomski model kružne ekonomije, jednako tako trenutno stanje, ali i najvažnije pružiti smjernice i prijedloge za buduće programsko razdoblje. Kružna ekonomija i kohezijska politika vode se jednakom logikom. Njihovo ostvarenje je najuspješnije ukoliko je predvođeno od strane naših regija i naših lokalnih zajednica. Kružna ekonomija odgovor je na trenutačni istrošeni linearni model ekonomije koji je usađen u naša društva. Europa najbolje razumije oskudnost resursa i ograničenost fosilnih goriva kao i sve negativne posljedice njihovog korištenja. Kružna ekonomija nudi odgovore na izazove s kojima se susreću regije i lokalne zajednice a ključno je prepoznati kako inspiraciju i rješenja možemo pronaći u našoj tradiciji kao i u našim inovacijama. Prema nekim istraživanjima i izračunima, linearni model poslovanja i razmišljanja Europsku uniju košta godišnje 7,2 trilijuna eura, samo u nekoliko sektora. Dakle, godišnje u vjetar bacimo 20 proračuna kohezijske politike u ovom programskom razdoblju od 2014. do 2020. godine potrebno je da kroz kohezijsku politiku usmjerimo uniju prema principima kružne ekonomije trebamo prepoznati važnost i dati prednost projektima koji optimiziraju korištenje postojećih resursa proizvoda i materijala koji smjeraju ka očuvanju najviše razine uporabne vrijednosti i očuvanju prirodnog kapitala osnaživanje učinkovitosti i uklanjanje negativnih eksternalija moraju biti osnovni postulati kada razmišljamo o dizajnu naših ekonomskih modela i poslovnih planova. Širom Europske unije niču različiti projekti koji kroz korištenje digitalne tehnologije, ekonomije dijeljenja, regeneracijom materijala i popravljanjem proizvoda slijede spomenute principe i mijenjaju slike naših gradova i sela i pokazuju nam kako je promjena moguća i stvarna. Kružna ekonomija jednako kao i kohezijska politika nije samo politika infrastrukture, politika gradnje. One su u svojoj srži socijalne i omogućavaju približavanje regija i očuvanje socijalne kohezije i solidarnosti. U izvješću ćemo također razmotriti mogućnost da kružna ekonomija postane zasebni tematski cilj unutar kohezijske politike kako bi prijedlozi novih operativnih programa i još sadržajnije održavali njene ciljeve. Izvješće se također mora fokusirati na mala i srednja poduzeća koja najbolje prepoznaju lokalne probleme, poznaju lokalno tržište i kroz suradnju sa zajednicom mogu donijeti pozitivnu promjenu te osvijestiti vlastite potencijale za inovaciju kao i postojeće pozitivne prakse koje se mogu dodatno unaprijediti. Želimo stvoriti lokalnu vrijednost, lokalne poslove koji su otporni, a oslanjaju se na dugotrajne popravljive proizvode koje je lako ponovno iskoristiti ili reciklirati. Bioekonomija je najbolji primjer kako postoje mnogi neiskorišteni potencijali kao i mogućnosti za inovacije i razvoj biorazgradivih materijala koji mogu biti proizvedeni lokalno, zamijeniti stare materijale i skinuti teret s lokalnih sustava za upravljanje otpadom. Lokalne samouprave mogu potaknuti ove trendove kroz korištenje zelene javne nabave. Javna nabava čini 14% EU potrošnje i kada je vođena održivim i cirkularnim principima može potaknuti promjene koje će se odraziti na drugim tržištima. Jasno je kako trebamo kriterije zelene javne nabave dodatno približiti ideji kružne ekonomije, ali i pojednostaviti kako bi korist za lokalne i regionalne vlasti bila još veća. Problemi poput otpada u moru, raspanja hrane najbolje se mogu riješiti kroz lokalne akcije, ali i kroz makroregionalni pristup. Makroregije često se suočavaju sa sličnim problemima koje kroz zajedničko prekogranično djelovanje i suradnju mogu efikasnije riješiti. Veliki fokus u izvješću moramo posvetiti gospodarenju otpadom. Uskoro će biti usvojen novi i ambiciozniji paket gospodarenja otpadom koji na prvi pogled stavlja velike izazove, neki bi rekli nemoguće, pred naše regije i lokalne samouprave. Aktivan dijalog kroz više razinsko upravljanje treba biti platforma preko koje će prvenstveno komisija osvijestiti nacionalne vlasti i lokalne administracije o važnosti usklađivanja projekata u gospodarenju otpadom s kružnom ekonomijom. Samo se 6% investicija u gospodarenju otpadom financira iz strukturnih fondova. To je poražavajuća brojka koju moramo promijeniti. Kada gledamo trenutne brojke i usmjeravanje sredstava država članica, očito je kako je potreban dodatan trud i poticaj za promjenu. Pojedine države članice i dalje planiraju ulaganje znatnih sredstava u odlagališta, mehaničko-biološka postrojenja i spaljivanje, a u najboljem slučaju jednaka sredstva planiraju za više razne hijerarhije gospodarenja otpadom poput sortiranja, recikliranja i smanjenja stvaranja otpada. Takav pristup tehnološki nas zaključava i odmiče od ostvarenja kružne ekonomije i od otvaranja novih održivih lokalnih poslova. Pozdravljamo ovim putem i angažman Odbora za okoliš, javno zdravstvo i sigurnost hrane te Odbora za industriju, istraživanje i energiju čije će mišljenje zasigurno biti dodana vrijednost našem izvješću. Hvala vam na pažnji. Radujem se svim komentarima kolegice i kolega koji mogu samo poboljšati naše izvješće. Hvala lijepa. Thank you very much. Uh, Hvala. Sada predajem riječ izvjestiteljima u Sijeni. Gospodin Bogović je prvi. Zahvaljujem. Hvala kolegi Davoru na ovom početnom izlaganju. Želim nam dobro, puno zajedničkog e, korisnog rada na ovom području. Svakako pritisak na prirodne izvore i resurse je svakako sve veći, razlozi su jasni, sve nas je više na ovoj planeti. E, svaki pojedinac koristi sada sve više izvora vode, hrane, energije, također sve više opterećuje okoliš e, i odbacivanje i istrpljivanje E, sredstava i resursa je nešto što moramo imati na umu. A kada govorimo o kružnom gospodarstvu, e, danas ne bismo bili ovdje da kada E, se unutar recimo poljoprivrede ne bi znali već stoljećima koristiti principima kružnog gospodarstva. To je jedan prirodni proces kruženja tvari u e, poljoprivredi koje je nešto što e, je što se može iskoristiti i drugdje kako bismo sa prirodnim izvorima i bioizvorima namjest, nadomjestili fosilna goriva i resurse koji ugrožavaju okoliš u svojem korištenju. Radi se o cijelom nizu prilika. S jedne strane poljoprivrede, također e, mnogo toga se događa u području biogospodarstva, ekogospodarstva, ekoekonomije i također znamo i e, da unutar e, obzora imamo i zajedničko pothvat za e, bio utemeljeno gospodarstvo sa 200 milijuna eura e, plus 3 e, milijarde eura iz posebnog sektora i privatnog sektora za razvoj tehnologija nove proizvode i također za to kako novim znanjima i inovacijama stvoriti radna mjesta u Europi razviti nove materijale, a istovremeno također stvaramo radna mjesta u ruralnom području jer je e, također e, to je također važno za zadržati stanovništvo u ruralnim područjima. Dakle, e, E, i u prvom e, stupu, poljoprivrednom stupu, također u programu ruralnog razdoblja postoje mnoge prilike upravo povezana sa poljoprivrednom industrijom, e, malim i srednjim tvrtkama i tako dalje. Što se pak tiče poljoprivrede, jedan od važnih područja je i naravno proizvodnja hrane. Jedna trećina hrane se baca, a s druge strane dobivamo i nove e, koncepte prehrane i tu postoji cijeli niz prilika gdje možemo smanjiti pritisak na prirodne resurse i izvore. E, također spominjali se smanjenje otpada, znamo koji su to prioriteti E, znači obrada e, otpada e, i upravljanje otpadom je ono što je apsolutno bitno i treba imati veliki fokus. Tu, tu, to su smjerena brojna sredstva, a i brojne prilike iz kohezijskih sredstava za osnovne infrastrukture za obradu otpada ili za razvoj malih i srednjih tvrtci za regionalni razvoj kao postoji tu i cijeli niz prilika koje omogućuju ti materijali za sortiranje i tako dalje e, recikliranje, ponovnu uporabu i tako dalje uporabu, a također prilike u području energetike, također u području otpada i u drugim područjima jer e, tu također e, bio gospodarstvo se susreće s tim. Znači bio etanol i tako dalje, bio goriva i pritom mislim da je Također važno da ne zaboravimo ni na e, e, podizanje svijesti i obrazovanje, posebice mladih, e, ta razvoj svijesti posebice u obrazovanju oko tih principa kako bismo, kako bismo počeli razmišljati na drugi način o konceptima gospodarstva, a ključna uloga ovdje lokalne zajednice, jer tamo se sve to događa i odvija i upravo je zato toliko bitno da sredstva iz kohezijskih e, i strukturnih fondova idu upravo u ta područja, takva potpora da ide u ta područja. Evo, toliko uvodno i Rado ću se kasnije u, e, u rad amandmanima i e, raspravu. Hvala. Hvala. Kad govorimo o statistikama u kružnom gospodarstvu, postoje nam jasno da naravno to nije nešto dobro niti za okoliš, niti za budućnost faune i flore, niti za budućnost ljudi. E, e, moramo e, se založiti za kružno gospodarstvo u kohezijskim mjerama i upravo smo čuli mjere koje je predložila komisija u tom okviru nedavno, a koje su e, iznesene već u okviru kohezijskog plana 2015. za kružno gospodarstvo. A sada je važno da se e, svi ujedinimo kako bi akcijski plan doista bio proveden u djelo. E, klub SID izdaje mišljenje o akcijskom planu za strateški plan 2015. To mi olakšava posao jer e, ovime e, mogu prikazati koje je stajalište kluba SED. Pisano mišljenje još e, nemamo, nismo ga još dobili od izvjestitelja, ali dobili smo usmenu, usmeno sada ovo izlaganje, sad pa mogu reći da SED smatra da je važno da financijska sredstva budu iskorištena i obzira 2020. posebice za ekološke inovacije, potporu znanosti i istraživanja, za više recikliranja i za potporu proizvođača kako bi se e, ispunjavali svi propisi o recikliranju, te također na lokalnoj razini lokalna tijela trebaju biti uključena e, u više recikliranja. Također želimo potporu malim i srednjim tvrtkama, e, također i E, da se e, u kružnom gospodarstvu e, jača, jača zapošljavanje, odnosno stvara veći broj radnih mjesta, ali kada mislim, govorimo o recikliranju, ne mislim samo o staklu ili kućnom otpadu, nego i građevnom materijale, tekstil i širenje također recimo i na namještaj. Potrošače također ne smije ovdje zaboraviti. Upravo potrošači su odlučujući ovdje u cijelom cirkularnom gospodarstvu, odgovarajućom informacijskom kampanjom i kampanjom podizanja svijesti u školama te podupiranjem e, nevladnih organizacija možemo mnogo toga pokrenuti. I onda u sljedećem koraku također možemo vršiti veći pritisak na zemlje članice kako bi kružno gospodarstvo postalo obvezno u zemljama članicama. Postoje dobri primjeri u Uniji, postoje zemlje članice koje proizvode puno otpada, ali 215 e, e, kila po osobi i onda se pita e, s tim rezultatima zašto nekim zemljama članicama to tri puta toliko. I za kraj još sljedeće, ne smijemo zabraviti na one koji rade u kružnom gospodarstvu jer upravo sektori koji pripadaju u kružno gospodarstvo da postoje e, određeni e, e, određene opasnosti pa zdravlje zaposlenika i to, to je nešto što trebamo osigurati. Ne vidim gospođu Tomašić. Gospodin Van Miltenburg, hvala u ime gospodina Ostrofisiusa. ALDE je oduvijek podržavala sveobuhvatnu tranziciju prema kružnoj ekonomiji i mislimo da je to jako važno za dugoročni održivi gospodarski rast i konkurentnost Europske unije kao i za regionalni i lokalni razvoj. Europa ne smije biti više društvo koje baca stvari. E, trebamo se ponašati, početi ponašati odgovorno. Recikliranjem proizvoda u potencijalne resurse i kružnim gospodarstvom ćemo otvoriti mogućnost za nova radna mjesta i rast u Europskoj uniji. To će naravno zahtijevati hrabrost i djelovanje, ali trebamo biti dovoljno ambiciozni da bismo e, prepoznali ključne izazove i mogućnosti koje nudi kružno gospodarstvo i kohezijska politika. E, naši izvjestitelj Sjeni se veseli ovom izvješću te se nada plodonosnoj suradnji. Također bih osobno dodao kao i prije da e, bio gospodarstvo nudi velike mogućnosti i mislimo da smo, mi, smo o tome razgovarali već u odboru regiji i trebamo iskoristiti i e, taj e, potencijal koji nudi ovaj dio kružne ekonomije. Gospođa Tomašić se ipak e, uspjela vratiti gotovo na vrijeme, pa vam dajem riječ kao izvjestiteljici o sjeni, u sjeni za kružno gospodarstvo. I'm Ispričavam se što sam kasnila, zato što sam morala otići na glasovanje u odbor za ribarstvo. Govorit ću hrvatskim. Um, naša trenutačna upotreba resursa nije održiva. Trošimo i crpimo više sirovina nego što naš planet može dugoročno proizvesti. Predviđa se da će do 2050. godine broj potrošača srednjeg sloja u svijetu iznositi 6 do 7 milijardi a to će povećati pritisak na potrošnju i okoliš. Naš moderni stil života zahtjeva sve veću udobnost, a što, što ima i svoju cijenu. Uzmimo za primjer samo upotrebu plastike koja se slabo reciklira. Nažalost, mnogi proizvodi od plastike završe u oceanima i moramo, morima, te globalno ugrožava morski život i posredno ljude. U Republici Hrvatskoj, kao i u drugim mediteranskim zemljama, užasni prizori tona i tona smeća koji gotovo svake godine prekriju obalu južne dalmacije ponovili su se i ove godine no količina smeća je višestruko veća nego ranije u pitanju je stalna opasnost koje postajemo svjesni tek kad smeće posjeti urbanizirane dijelove obale no apsolutno najopasnija pojava jest naknadni produkt spore razgradnje fragmentacije predmeta do čestica koje se nazivaju mikroplastikom. Prelaskom na kružno gospodarstvo ublažili bi se problemi u pogledu okoliša i ljudskog zdravlja uzrokovani trenutačnim linearnim gospodarstvom po principu proizvedi, upotrijebi, baci. No potrebno je uvesti znatne promjene u sustave proizvodnje i potrošnje koje bi obuhvaćale više od same učinkovite uporabe resursa i recikliranja otpada. U okviru prelaska na kružno gospodarstvo iznimno je važno usredotočiti se na stjecanje novih znanja i praćenja napretka te pobrinuti se da, se da su tvorci politika dovoljno upućeni i da raspolažu podacima i informacijama potrebnima za usmjeravanje izrade poticajnih i fleksibilnih politika. Ovim putem bih posebno pozdravila drugo izvješće Europske agencije za okoliš u nizu planiranih izvješća o kružnom gospodarstvu. U njihovom najnovijem izvješću Circular by Design Products in the Circular Economy govori se o pokretačima izrade proizvoda i načinu na koji novi trendovi u proizvodnji i potrošnji mogu olakšati ili spriječiti upotrebu materijala u skladu s načelima kružnog gospodarstva. Na primjer, kako se najnovije inovacije i trendovi poput modularnih mobilnih telefona ili ispisa rezervnih dijelova pomoću 3D pisača uklapaju u ideju kružnog gospodarstva. Spontan prelazak na kružno gospodarstvo nije moguć. Njega moraju poduprijeti snažne javne i privatne gospodarske strukture koje će ponuditi smjernice za buduće djelovanje u pogledu uspostave kružnog gospodarstva. Društvo i poslovni sektor također moraju aktivno pratiti koje uvjete na tržištu nove tehnologije te istraživanja i razvoj treba poticati. Pravila za provođenje kružnog gospodarstva predstavljaju ozbiljan izazov europskim državama jer moraju usvojiti brojne sustavne promjene. Kružno gospodarstvo se neće razviti bez dobro promišljene politike. Donositelji odluka moraju odrediti standarde, ciljeve i pratiti njihovo ispunjenje. Također tu su ekonomski instrumenti kao što je sustav povratne naknade koji stvara financijske poticaje za ponovnu uporabu ili recikliranje kao i ekološke pristojbe radi smanjenja potrošnje jednokratne ambalaže ako postoje višekratno uporabljive alternative. Hvala lijepa. Hvala Zahvaljujem predsjednice. Moj kolega Papademos mora otići u e, drugi odbor glasati, pa ću rado preuzeti tu ulogu umjesto njega. Svakako kohezijska politika je ključ za ostvarenje kružnog gospodarstva, na primjer ovdje su poticanje inovacija, konkurentnosti malih i srednjih tvrtki, učinkovitost resursa i e, investicije za gospodarstvo siromašnom CO2. U tome se slažemo i moj klub želi posebice naglasiti da ovdje u zacrtavanju ciljeva trebamo imati jednu povezanost između onoga o čemu često raspravamo i onome što je nesporno, a to je e, hitno e, da trebamo spriječiti degradaciju okoliša, naravno, ali još više moramo se fokusirati i na to da se smanjuju socijalne nejednakosti. To je također jedan važan cilj kohezijske politike. A to se može postići time što će se omogućiti inovacije, stvarati radna vjeca, e, radna mjesta, E, poduzetništvo se razvijati i nove male i srednje tvrtke se razvijati u regijama sa geografskim prednostima e, za korištenje obnovljivih e, izvora energije. Prelazak na cirkularno gospodarstvo stoga nudi odlučujuće mogućnosti za postizanje ciljeva održivog razvoja i Pariškog klimatskog sporazuma jer Strategije kružnog gospodarstva mogu tome doprinijeti da se e, smanje relativne e, utjecaje na klimu jer poznato je da e, velika većina svjetskih emisija stakleničkih plinova je povezano sa e, upravljanjem materijalima, to je rekao i sam izvjestitelj. Iz tog je razloga važno da u zemljama koje vode e, i mogu voditi u cirkularnom gospodarstvu se provodi i odgovarajuća kohezijska politika sa odgovarajućim financijskim sredstvima za potporu i doista e, sam zahvalna što je na to uputio izvjestitelj Naime, upravo da lokalna razina je ključna razina koja e, treba tome dati veliki doprinos. E, osim toga, e, treba poboljšati i biogospodarstvo, upravljanje otpadom, novi poslovni modeli, stvaranje novih zelenih radnih mjesta. To su sve područja i sastavni dijelovi onoga što je već iznio danas e, izvjestitelj. Mi smatramo da je također važno uputiti komisiju na to da to nije samo u našem e, odboru i u našem području, području regionalne politike, nego da to leži i u drugim važnim područjima kao što je to industrijska politika, ali i u drugim e, specijalizacijama i također e, treba integrirati u drugom radu s javnosti. I na kraju još e, želim reći da poticanje kružnog gospodarstva se odlično uklapa u ovu strategiju za plastiku koju je predstavila komisija, na posebice je predstavljena na posljednjoj plenarnoj sjednici, ali želimo još jednom naglasiti da svaki cilj kod onoga što raspravljamo je, znači uz, e, što bi trebalo naprijediti strategiju recikliranja ali da se najviše treba fokusirati na izbjegavanje stvaranja otpada i mislim da tu komisija još treba ponešto nadoknaditi upravo u tom pogledu. Hvala predsjedateljice. Mislim da ćemo vrlo učinkovito surađivati kao što smo to i do sad radili. Što se tiče e, cirkulne e, gospodarstva, to je novi oblik gospodarstva. 2015. je komisija usvojila paket mjera o kružnom gospodarstvu kako bi pomogla i potrošačima i proizvođačima da prijeđu na cirkularnije gospodarstvo gdje se resursi bolje i održivije koriste. Više se reciklira, više se ponovno koristi i to zapravo je od koristi i okolišu i gospodarstvu. Kohezijska politika je od, dodijelila 5,5 milijardi na, e, za ovaj cilj i vrlo je važno da imamo strategiju, moramo se također pozabaviti tome kako se isporučuju fondovi putem različitih e, projekata i programa to je ono što moramo napraviti na samom početku e, obzora 2020. ali nakon toga 65 milijuna u obzoru je dodijeljeno projektima u ovom području, ali imat ćemo bolje sinergije ako budemo radili zajedno sa državnim članicama koje više investiraju na nacionalnoj razini u e, kružno gospodarstvo. 2017. komisija je predstavila izvješće sa zakonodavnim rješenjima koje dolaze iz eh, plana E, gdje se zabranjuju neke, neki paketi ili e, koji se kupuju online i neki, neka gnojiva. Govorimo o implementaciji, ali želja bih e, reći da ishod rasprave o paketu otpada vrlo važan. Moramo ubrzati stvari ako želimo opipljive rezultate. To je nešto gdje će države članice morati predvoditi u prosincu 2017. nakon dugih pregovora parlament i vijeće su se sporazumili o paketu za otpad otpad. Ali u usporedbi sa ciljevima kompromisi su zapravo na niskoj razini jer države članice su zapravo se e, e, nekih, e, neke od toga odbacile. E, Naravno, ne radi se samo o komunalnom otpadu jer to čini samo 10% onoga što proizvode industrijske e, aktivnosti. Mi moramo biti hrabri i neki e, primjeri e, stvari koje su krenule u krivo su na primjer sljedeće. Otpad koji se zatrpava u to bi trebalo biti samo 5% do 2030. godine, a komisija predlaže 10%, a države članice to žele odložiti do 2035. Radi se o odlagalištima otpada. Znači, to će zapravo stvoriti još više otpada, iako će možda stvoriti radna mjesta. Zatim, bacanje hrane je ogroman problem. E, e, što se, e, komisija kaže da 88 miliona tona hrane se zapravo baci svake godine, 173 kilograma po osobi. To su ogromni novci. Za svaki euro koji se uloži u smanjenje bacanja hrane e, uštedit ćemo 14 eura Komisija nastoji se uhvatiti u koštac sa problemom otpada i smanjiti do 2025. godine za 25%, a do 2030. za 30%, ali to su neobvezujući ciljevi. Države članice moraju biti proaktivni u, cijeloj toj stvari. Na svakoj rezni politike moramo biti proaktivni, moramo prepoznati da se puno može na lokalnoj razini napraviti kako bismo smanjili emisije e, stakleničkih plinova, stvoriti radna mjesta Možemo puno više napraviti za buduće generacije ako sve to postignemo. Ja vjerujem u ovaj prijedlog o gospodarstvu. Ciljeve moramo postaviti visoko, a ovaj odbor može tome jako doprinijeti. Ovo izvješće jako dobar temelj za koherentan prijedlog za dokument za 2020. godinu možemo se usredotočiti na specifične prijedloge, na primjer na više novaca za bolja odlagališta i smanjenje otpada koje se odlaže na takva odlagališta. Zahvaljujem stoga izvjestiteljima u sjeni. Imam još dva imena na popisu govornika. Gospodin Robert, imate riječ. Hvala gospođo predsjedateljice. Uvaženi kolege, doista me veseli da se slažemo po ovom pitanju, da se svi slažemo u mišljenju ovdje. E, vrijeme je i imati veće ciljeve u ovom pogledu i nadam se da E, ono što smo odradili do sada e, će donijeti i e, svoje rezultate. Kad već smo se obvezali na smanjenje korištenja fosilnih goriva u Europi, trebamo možda dogovoriti odgovarajuće termine i razdoblje do prelaska na kružno gospodarstvo. I E, bio sam sretan kad sam e, u medijima pročitao, u novinama pročitao da e, Litovska željeznica od početka ove godine prelazi na zelenu struju. Dakle, željeznica je u Litvi postala 100% zelena. Zašto ne bismo imali slične ambicije za cijelu Europu, za sve željeznice u Europi? Zašto ne bismo recimo se obvezali da će svo osvjetljenje u gradovima i zajednicama biti na zelenu struju, zelenu energiju. I također tako, tako bi mogla takvim obvezujućim sporazum donijelo bi koristi za industriju koja bi onda mogla eh, ići u eh, odgovarajućem smjeru eh, i imati i sigurno preuzimanje zelene energije kako bi proizvođači zelene energije imali sigurnost u po prodaji. Tako da mislim da bi tu trebalo uključiti konkretne rokove u ovo izvješće. Gospodin Van Istelroj. Er eh, Gospođo predsjedateljice, vrlo sam zadovoljan što primjećujem da imamo vrlo široku podršku za ovaj pristup. E, bilo je još jedno izvješće o kojem će se glasovati vjerojatno u ožujku radili se o regionalnoj politici i kopu dvadeset 21, a to je pariški e, sporazum o, klimi. O tome smo već prošli tjedan razgovarali. došlo do prijevoda osnovnih sporazuma pa, koje su postignuti u Parizu, a koji se prevode na nacionalnoj razini. To je jako dobro. I samo jedna stvar na koju vas želim upozoriti, a na koju sam jako ponosan 5,2 milijarde iz strukturnih i kohezijskih fondova koji su odvojeni za procesiranje otpada u tim zemljama koje se bave konverzijom. 19% toga je zapravo u Španjolskoj, ako pogledate sporazume koje smo ovdje postigli, to je fantastično, to je zaista jako dobar rezultat. Ako se vratimo na posjet Bratislavi 2016. kad je to bio zeleni glavni grad e, Evropske, vidimo da je to jako e, moguće, a da to ne bude opterećenje za građane. Imamo tehnologiju, možemo učiniti pozitivne korake i to je izvor optimizma. Želim da se i to odrazi u izvješću. I konačno moj zadnji komentar. Čini mi se da govorimo o stvarima kao što je nova plastika, pitanjima koje je potakla komisija, ali to nije dostupno, to nije za prodaju. Znači informacije o ta dva proizvoda zapravo nije potpuna. Vidite da se djeca igraju sa plastičnim igračkama na blaži i to onda završi moro. Ako koristite biorazgradive proizvode, onda to više nije u moru, ali ljudi ne znaju gdje mogu nabaviti takve biorazgradive proizvode igračke. E, pozicija kemijske industrije je toliko snažna, oni su ti koji e, rade tu ne razgravidu plastiku. Ne stojimo zapravo, nismo ravnopravni. Kako da e, ovu poruku pošaljemo građanima? I konačno gospođa Miladinova iz Europske komisije, izvolite, imate riječ za komentare. Hvala gospođo predsjedateljice. Vrlo je pozitivno čuti sve ovo što sam čula o kružnom gospodarstvu i njegovoj važnosti za naše gospodarstvo i održavo gospodarstvo. Dakle, vi ste pružili podršku ovome po paketu jer kohezijska politika već puno radi za kružno gospodarstvo. Naravno, kada je paket predložen, naše, naše uredbe su već bile objavljene, u tome dakle ne postoji riječ e, kružno gospodarstvo, ali imamo druge riječi, inovaciju, e, djelotvornost i podrška za poduzeća. To sve je već u uredbama Dakle, podršku upravljanju otpadom pružamo već više od jednog desetljeća iz kohezijske politike. Puno se već napravilo, ali postoji veliki potencijal za razvoj. E, željela bih upozoriti na dva aspekte. Jedno su ulaganja za upravljanje otpadom. Čuli smo da se za to troši više od 5 milijardi eura. To je jako pozitivno Slično kao i prethodnom razdoblju, ono što vidimo je da se je došlo do promjena i da se više prevenira, ponovno koristi ili reciklira, ne samo u smislu infrastrukturu, već postoje mehanizmi za sortiranje, recikliranje, da idemo sve više prema implementaciji i pomaganju ljuda, ljudima na licu mjesta da se e, uhvate u koštac sa odlaganjem otpada otpada. Još uvijek postoji potreba za poboljšanjem infrastrukture, za boljim planovima za upravljanjem otpadom, naročito u manje razvijenim regijama. Spomenuta su odlagališta i ono što imamo u ovom novom razdoblju je zapravo kondicionalnost otpada Postoji jedna veza između planova za upravljanje otpadom koji koje put e, predstavljaju izazove jer države članice moraju imati te planove, ali ta veza zaista postoji kad se radi o ciljanim investicijama na piramidi e, otpada gdje želimo više recikliranja i oporabe. Nisam vidjela ništa o e, odlagalištima i mislim da je to vrlo pozitivno što usklađujemo naša ulaganja sa vašim postignućima u tom aspektu odnosno vašim zakonodavstvom. Također vidimo E, jako važnu podršku koja prelazi granice, koja se odvija na makroregionalnoj razini e, kružno gospodarstvo već je ušlo u različita područja našeg života no ono što sam željela naglasiti povrh svega je podrška koju dajemo inovacijama svi ste već e, čuli riječ smart specialization, pametna specijalizacija. Tisuću puta to je proces za koju smo odvojili 41 milijardu za postizanje ciljeva. Znamo da kružno gospodarstvo je nešto e, što to su e, počele promovirati regije nemamo točne podatke e, koliko smo doprinijeli okružnom kružnom gospodarstvu, ali to je vrlo važno u smislu e, teme pametne specijalizacije koja nam dolazi iz regija. Ne govorimo samo o efikasnosti resursa, spomenuto je biogospodarstvo, to je također nešto što je dio tih pametnih e, specijalizacija i konteksta e, u kojem one postoje. Vi znate da Kina sada ne želi uvoziti našu otpadnu plastiku. To je dakle šansa da zamijenimo plastiku drugim proizvodima, ekonomičnim proizvodima. I to je još jedan aspekt inovacije i pametne specializacije koja dolazi povrh našeg tradicionalnog podržavanja infrastrukture. U zaključku ja sam spomenula da postoje već značajni doprinosi. Naravno sad moramo vidjeti kako e, se to e, prevodi u tranziciju našeg gospodarstva i kako će se to nastaviti u nadolazećem razdoblju ali i u budućim razdobljima ali samo dakle da naglasim da je kružno gospodarstvo vrlo važno za našu politiku, vrlo je važno za naše regije i zato je i stoga e, važno za našu politiku općenito. Hvala gospodine Šprlec, izvolite, imate riječ. Hvala e, neću biti dugačak. E, zahvaljujem svim kolegama i kolegicama na e, doprinosu u, današnjoj diskusiji. E, ono što bi ja nekako ovdje istaknuo e, da je jasno kako treba biti čvrsta poveznica između kohezijske politike i cirkularne ekonomije, ali i nečega što je također danas spomenuto, to je demografska politika jer je dosta članica koje su upravo korisnice kohezijske politike e, ugroženo time da pogotovo mladi ljudi napuštaju sela i gradove i odlaze u bogatije države članice iz razloga što zapravo ne postoje održivi odnosno, kvalitetni lokalni poslovi koje upravo kružna ekonomija može omogućiti. E, drago mi je što evo i od komisije i još od e, kolegice zastupnice Michels mislim da je došlo kako je jako važno e, dakle pametna specijalizacija koju također moramo ovdje uključiti kao ono, strategija pametne specijalizacije koju moramo uključiti kao jedan od alata e, koji će zapravo e, na neki način pojačati ekološke inovacije i ulaganje u istraživanje nam upravo trebaju novi materijali koji koje ćemo lakše reciklirati, ali isto tako i proizvodi koji se neće toliko kvariti, koji će biti lakše popravljivi. E, za kraj e, ponovo bih naglasio važnost e, javne nabave, dakle da u javnoj nabavi ugrađujemo principe cirkularne ekonomije jer time će javni sektor od lokalne administracije do državne razine postati pokretač razvoja, a da i privatni sektor također može imati inicijativu u tome. Međunarodna organizacija za standarde je prije nekoliko mjeseci donijela standard o održivom poslovanju koje u sebi upravo sadrži načela cirkularne ekonomije. Dakle, ako već imamo ISO 9001 i druge međunarodne standarde koji su e, u području zaštite okoliša, dakle imamo i u ovom području dakle e, međunarodni standard koje privatni sektor može koristiti i zajedno sa ja bih rekao javnim sektorom e, kroz već emas sustav znači koji mi ovdje u parlamentu koristimo e, ugraditi znači nekakve principe e, kružne ekonomije. Dakle, još jedanput zahvaljujem e, svima na današnjem doprinosu i veseli me suradnja sa izvjestiteljima u sjeni. Hvala lijepa. to... Dakle, želite taj e, nacrt predstaviti u ožujku, mislim da sam dobro shvatila, da, onda ćemo glasovati u svibnju, pa eto, želim vam sreću i uspjeh e, izvjestiteljima u Sjeni, a sada idemo na sljedeću točku dnevnog reda, radi se o našem o mišljenju o razrišnici za 2016. godinu za komisiju za um, um, proračun Europske unije. Trenutno se priprema izvješće koje odobrava uh, izrazišnicu komisiju za implementaciju uh, proračuna za 2016. godinu. Uh, ređi je spreman nacrt za koji sam ja izvjestitelj. Sada ću predstaviti svoje mišljenje koje se usredotočuje na smanjenju e, grešaka u našem području potrošnje i o preostalim greškama i izazovima za e, e, izvršenje e, proračuna u trenutnom razdoblju. Kako bismo se uklopili u raspored rada moramo glasovati o ovome izvješću na našem sastanku u veljači, prema tome danas predstavljam ovaj nacrt mišljenja. Očekujemo amandmane na ovaj nacrt do podneva u utorak 30. siječnja, to je sljedeći tjedan. Sada mi dozvolite da e, prijeđem na bugarski za čitanje ovoga nacrta. E, drage kolege, zadovoljstvo mi je predstaviti nacrt e, mišljenja našega odbora o razriješnici koja se odobrava Europskoj komisiji. Vi znate da je to vrlo važna faza u implementaciji kohezijske politike. Nakon analize godišnjeg izvješća, revizorski sud i e, glavna uprava Europske komisije. Želim vam predstaviti e, mišljenje u svojstvu izvjestiteljice. Zadovoljstvo mi je primijetiti da, kao što je naznačeno u izračunoj stopi greške imamo smanjenje od 5,2 u 2015. na 4,18 u 2016. godini. To pokazuje Sveukupni napredak i poboljšanje učinkovita korektivne akcije koje poduzima Europska komisija i države članice. Osim toga, prvi put u posljednjih nekoliko godina revizorski sud je dao mišljenje sa rezervom o legalnosti i regularnosti operacija koje se odnose na godinu 2016. E, i proračun te godine. No, Izvješće revizorskog suda pokazuje da su države članice imale dovoljno vremena i prilike da isprave greške prije nego što su im se nametnule financijske korekcije i stoga bi ta e, stopa pogreške mogla biti i niža nego što je prag Daljnji napori se dakle mogu uložiti da se izbjegnu visoke stope pogreške. Većina pogreške odnosi se na državnu pomoć. Dakle, pozivamo komisiju da poduzme preventivne mjere u primjeni pravila za državnu e, potporu u okviru kohezijske politike. Brine nas to što samo 77% E, programskih kompetencija su odredile države članice. Pozivamo države članice i komisiju da surađuju u e, završavanju ovog procesa. Također postoje dvojbe u svezi sa odgađanjem implementacije programa u 2016. godini ukupna svota proračunskih sredstava je dosegla skoro 238 milijardi eura zbog tih odgoda i odlaganja i kašnjenja. Te slabosti treba ispraviti i kada se bude e, planirao sljedeći srednjoročni proračun. U obzir treba uzeti strateško izvješće e, za implementaciju europskih strukturnih i investicijskih fondova za 2017. godinu. Resurse iz ovih fondova iznose 270 milijardi eura. Drugim riječima, implementacija je dosegla svoj puni e, doseg što pokazuje dodanu vrijednost mm, ulaganja za sve e, regije u Europi prosječna stopa apsorpcije financijskih instrumenata je samo 70%, 75%, to je bilo do kraja 2015. godine. To pokazuje da je potencijal ovih instrumenta nije potpuno iskorišten. Mi vjerujemo da revizija financijskih uredbi će doprinijeti pojednostavljenju i optimizaciji korištenja tih sredstava za, e, utra, za trajanje ovoga programskog razdoblja. Konačno, pozivamo komisiju da revidira e, efikasnost e, indikatora performanse Također pozivamo komisiju da poboljša sveukupni sustav mjerenja, implementacije i performanse nakon 2020. godine. Hvala. Dakle, ovo je bio tekst moje prezentacije. Imate taj nacrt mišljenja pred sobom, a sad ću dati riječ izvjestiteljima u sjeni zaduženim za ovo izvješće. A sada e, govorniku u ime gospodin Dojića. Hvala gospodin, gospođo predsjedateljice, govorit ću mađarski. Hvala najljepša. Zahvaljujem vam u ime Tomaša Dojča koji je izvjestitelj u Sjeni. U njegovo ime bih podijelio neka njegova razmišljanja. On nažalost nije mogao biti danas ovdje. Pozdravljamo činjenicu da je ova stopa pogreške e, pala i da pada iz godine u godinu što znači da će padati i dalje kao administrativne opterećenje, a u ovom kontekstu mislim da je važno da se prisjetimo da samo zato što nismo doživjeli potpuno dovoljavanje e, pravilima da se ne radi o prevare, nužno o prevari, znači je, kažem zato da bi kazne trebala biti zapravo zadnje sredstvo kojem trebamo pribjeći. Također vas podsjećam da države članice imaju veliku ulogu u e, ulaganjima i izgradnji kapaciteta za ulaganja. Mi vjerujemo da bismo trebali izmjenjivati najbolje prakse i iskustva jedni s drugima. Što se tiče optimizacije financijskih instrumenata, ja se potpuno slažem s izvjestiteljicom. Vjerujem da ti financijski instrumenti zaista mogu biti vrlo korisni, ali ako se bavimo regionalnim razvojem, ono što ne treba vratiti je činiti kritičnu razliku nije istina da svako ulaganje donosi povrat. Nemoguće kvantificirati povrat. Gospodin Tomas Dojč će e, podnijeti neke amandmane na temelju ovih komentara. Sljedeća, sljedeći izvjestitelj u sjeri je gospodin Von. Gospodin Tomašić ima riječ jer gospodin Von nije tu. Hvala lijepa. Tu baš nema se puno što reći. E, ova rečenica govori sve. Dakle, pokazuje ukupni pozitivni učinak poduzeti korektivni mjera. Znači dobro, ali može i bolje. Hvala lijepa. Thank you very much. We now with Hvala. Gospođa Mišel. Da, ja se priključujem izvjestiteljici mislim da su glavne stvari ovdje uključene svakako, ali istovremeno mislim i da problem nedostatnih povlačenja sredstava treba još više naglasiti. 2017. je ponovno godina u kojoj je ostalo neupotrebljenih milijuna koji, o kojima smo već raspravljali i nadam se da će se to sada promijenjenom uredbom o financijama ne samo e, smanjiti stopa pogreške nego povećati apsorcijska mogućnost. No, mislim istovremeno da bi bilo krivo e, iz slabijeg povlačenja zaključiti da je manja e, potreba. To naravno nije tako jer postoji puno socijalnih i ekonomskih e, nedostataka koje treba pokriti e, ali e, u manje razvijenim zemljama posebice tamo gdje je udio EU sredstava u javnim investicijama posebice su velike posljedice kada se investicije ne provedu ili projekti ne prođu Dakle, hvala, na pravom smo putu i nadam se da e, ćemo do kraja doći do jedne odlične završne verzije. Hvala, gospodine Škrlec, izvolite. Madam Zahvaljujem. Ja ću samo vrlo kratko. Nacrt mišljenja je dobro uravnotežen, spomenute su sve važne teme trebamo dalje nastaviti voditi borbu protiv prevare i dalje smanjivati stopu grešaka, utvrđivati grešku, e, stopu grešaka i neregularnosti. Trebamo nastaviti svoje aktivnosti u tom smjeru i suradnji sa Transparency Internationalom također. Hvala. Thank you very much, Ms. D'Amato. Gospođa D'Amato. Grazie, Presidente. Devo dire che concordo con... Hvala, slažem se sa mnogom od onoga što je rečeno ovdje danas. su e, dokazane na nek stope grešaka u 2016. E, Dobro je što je e, sada procjena stopa spala za više na posto sa 15. na 16. ali i dalje smo iznad prihvatljivog praga koji bi bio 2%. To je još uvijek materijalna stopa greške, iako nije toliko visoka. Dakle, kohezija je područje koje zapravo nije, nema samo objektivno visoku stopu, nego i komparativno drugim e, područjima prilično visoku stopu. Dakle, komisija je rekla da koristi pojednostavljanje troškovne opcije koje su manje e, podložne e, stopi greške od sustava sa stvarnim troškovima i taj se e, novi pristup posebice podopira u rolnom razvoju i u koheziji mi to podopiramo ali se čini učinkovitim. Čini nam se da u inicijalnoj fazi ovaj simplificirani sustav omogućuje korisnicima da snose manje administrativni tereti da se mogu više usredotočiti na dobre rezultate. Stoga mislim da trebamo dalje raditi u tom smjeru i dalje poboljšavati naše rezultate. Ali svejedno imamo i neke rezerve oko brzine kojom se provodi program. Mislim, sjećanje 2018. i samo zahvaljujući aranžmanu N plus 3 smo zapravo uspjeli povući veće sume u nekim zemljama članicama i u skladu sa programom 2020 N plus 2 program vjerojatno će biti vraćen e, u provedbu što znači da mnoge zemlje članice neće uspjeti nastaviti sa programima koje su u toku, nego će morati revidirati svoje upravljanje sredstvima i programima na sveobuhvatniji način, a to se već sada pokazalo problematičnim kao što smo vidjeli u sadašnjem višegodišnjem financijskom okviru, a to će voditi do daljem reprogramiraju proračuna kako se već događa i kako je problematično. Vidimo to od prosinca i vidjeli smo koliko e, su se na plaćanje i koliko kasne. Naravno da je greška na ljudima, ali svejedno Trebamo utvrditi gdje se pojavila greška i u kontekstu nove uredbe moramo izgladiti neke od tih potencijalnih e, uzroka grešaka. 2015. sud je rekao da samo 75% raspoloživih financija putem financijskih instrumenata u ETF-u i strukturnim e, ruralnim fondovima se zapravo koriste u projektima. Tako da zemlje moraju e, jačati svoje djelovanje i Doista je važno da mm, inzistiramo na e, pravilnom korištenju financiranja. Ako se troši manje od posto financiranja, onda znači da se instrumenti ne koriste učinkovito. A dužnički instrumenti, financijski instrumenti umjesto potpora su zato što su učinkoviti, pa se nadamo da će komisija poboljšati upravljanje programa novim prijedlozima i nadamo se da će se tu također upotrijebiti malo pozornosti kad dođemo do programa za 2020. Hvala gospodine Von. Izvolite, različnica je tema. Da, oprostite, mala sam za zakasnja. Prije svega pozdravljam ovo izvješće i vidjet će kolege iz izvješća da cjelokupna stopa pogreške u proračunu je ponovno malo pala i brojka za kohezijsku politiku je također malo pala, pa nema sumnje da je trend u padu. Nažalost, mislim da smo možda e, e, se malo previše fokusirani na stopu greške, to kažem kao predsjednik proračunskog odbora ili su predsjedatelj. Naime, više se e, fokusiramo na to je li sve sukladno, ako nije ispravno ispunjena ova ili ona kućica, to je greška. Možda se treba malo odmaknuti od tog pristupa i pogledati na mjerenje učinkovitosti kako bi se osiguralo da mjerimo učinkovitost i osiguramo da EU e, troškovi koji se troše na projekte zapravo e, ispunjavaju e, rezultate. I u budućnosti kada ćemo gledati propise sljedećeg višegodišnjeg financijskog okvira i kohezijske politike, to će nam omogućiti priliku da smanjimo stopu greške što se tiče sukladnosti usredotočimo se više na performansu i na rezultate. osim toga su to stvari o kojima stalno govorimo u ovom odboru, o pojednostavljenju propisa, na primjer o tome da se možda napravi jedinstveni set pravila za sve glavne fondove, znači simplificirane troškovne opcije i tako dalje, i tako dalje. A može se stvari pojednostaviti u budućnosti, a to će biti dobro i za regije i korisnike, ali i za EU proračun. I vidjet ćemo, da će i stopa greške isto biti zahvalna na tome. Tako da Evo želim još jednom reći upravo da se izvješće fokusira na stopu greške, ali ukazuje i na to kako recimo neke stvari u budućnosti poboljšati. Hvala, javljali se još netko za riječ? Ne. E, predstavnik komisije ima riječ. Gospođa kuzin Bojeri, izvolite. Zahvaljujem predsjednice. Prije svega zahvaljujem na dobro uravnoteženom nacrtu mišljenja za kohezijsku politiku i E, vidimo stalno poboljšanje stope greške tijekom proteklih godina koja je sada ispod 5% e, po prvi puta e, za od 2013. i također vidimo pozitivni učinak korektivnih djelovanja i na strani komisije i zemalja članica. Još želim dodati da novi zahtjevi do 2020. treba osigurati daljnje smanjenje stope greške zbog e, prihvaćanja ovjerenih nacionalnih računa i obveze da se rezidualna stopa greške smanji na ispod 2% materijalnog praga. To je važna promjena u odnosu na e, višegodišnje, višegodišnje programska razdoblja već smo vidjeli koji je učinak tih novih zahtjeva u e, prvom setu računa koji smo dobili e, u veljači i stopa ondje je greška bila ispod 2%. Pa dopustite da sada crtam još neke elemente koje biste mogli razmotriti. Prije svega, imam e, jednu molbu za izmjenu. Naime, u točki 3 kaže da greške u državnoj potpori je važan faktor koji doprinosi e, e, greške u kohezijskoj politici. To zapravo faktualno nije točno jer po prvi puta ove godine sud je e, izvijestio o nekim greškama koje su povezane sa propisima o državnoj potpore, ali nijedna od tih grešaka nije kvantificirana, znači nema učinka državne potpore na stopu greške ove godine. Prvi izvor grešaka je prihvatljivi trošak, a zatim javna nabava, a zatim dopustivi projekti i prihvatljivi projekti korisnika. Ovo je važna promjena u odnosu na prethodne godine kada su državna e, potpora i svakako e, javna nabava bili glavni izbori greške, izvori greške. Pozivate komisiju na korektivno djelovanje kod državnih potpora, i ovdje upućujem na komisijski e, pa, akcijski plan, komisijski akcijski plan za propis o e, državnim potporama, nedavno revidiran. A što se tiče kašnjenja u provedbi sadašnjih programa, želim reći da imamo postotak od 8 e, do 9% dezignacije, što je 89% naših alokacija. Znači, e, ovo, po, ovo e, povlačenje sredstava nije problem. Znači, imamo stopu odabira projekata od 44%, znači to uskoro će se pretočiti u sama plaćanja. Što se financijskih instrumenta tiče, želim još dodati da ovi 75% koje je izvijestio sud u vrijeme izvješća je sada prešlo na 93%. Kao što je izvijestila komisija 1.10. To je konačna brojka, znači znatno se napredovalo u protekloj godini. Također želim dodati da plaćanje u tranšama u financijskim instrumentima za sadašnje programsko razdoblje treba doprinijeti izbjegavanju rizika i u korištenju fondova. Što se performanse tiče e, učinkovitosti, imamo neko poboljšanje u programskom razdoblju. Naime, sada imamo sveobuhvatni sustav obveznih indikatora za ishode i rezultate na programskoj razini. Kao što znate, još uvijek pokušavamo te elemente poboljšati u budućnosti. Evo, hvala što ste uzeli u obzir ove elemente u najvećoj mogućoj mjeri u vašem nacrtu mišljenja. Hvala, hvala vam na svim ovim komentarima kao i na e, pojašnjenjima komisije. Očekujem e, amandmane i pokušat ću poboljšati naravno i tekst. Iako se ne slažem u potpunosti, apsolutno s vama, jer e, je dodjela bila problem 2016. Govorimo o različnici za 2016. Znači, ako to više nije problem, to je odlično. Naime, čini se da e, smo uspjeli jer stalno smo upravo u tom smjeru djelovali, ali tijekom 2016. taj designation, znači to djelo je bila problem. Dakle, još jedno hvala na ovim predlozima, na komentarima i očekujem amandmane. Kao što sam rekla, do podneva utorak 30. E, što će nam dati i priliku da glasamo na sljedećem sastanku ako je to ispravno dobro. Evo, hvala onda svima. Time smo zatvorili današnji dnevni red i podsjećam da od šeste imamo i domjenak na koji ste pozvani. Hvala. Zahvaljujem i prevoditeljima. Danas je bio dug dan. Hvala, hvala vama što ste nas slušali. Pozdrav.